Good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Zamolit ću vas da zauzmete svoja mjesta. Kako bismo mogli početi sa jutarnjim zasjedanjem odbora Ređi. Počinjemo e, naš rad e, sa sljedećom točkom e, dnevnog reda sastanka odbora regiji 24. i 25. siječnja 2018. A radi se o razmatranju nacrta izvješća o, o mišljenja o izvješću koje je pripremio odbor Ekon o europskom semestru za koordinaciju ekonomske politike godišnji pregled rasta za 2018. Europski semestar je godišnji ciklus e, koordinacije ekonomske i fiskalne politike država članica i omogućuje Europskoj uniji i njezinim državama članicama da razmotre svoje planove što se tiče ekonomije i proračuna i da se prati napredak eh, kroz eh, neke točke tijekom godine. Odbor eh, Ekon sastavlja dva ovakva izvješća svake godine o tom procesu, jednom u i jednom u jesen. ovaj proljet, ovo proljetno izvješće je zasnovano na godišnjem pregledu rasta komisije za godinu koja slijedi i to je zapravo nastojanje da se na neki način utječe na e, definiranje godišnjih ekonomskih i socijalnih prioriteta koje usvaja Europsko vijeće u proljeće. Ekon sada sastavlja te proljetno izvješće za 2018. koje se zasniva na E, nekakvim prognozama za ovu godinu koje su sadržani u e, godišnjem pregledu rasta komisije koji je objavljen 22. E, studenog prošle godine. Odbor je zamolio predsjedavajućeg da sastavi mišljenje ispred odbora regi koje ću danas iznijeti. Zbog vremenskog rasporeda rada ovog glavnog odbora koji rade na tome, a to je Ekon, moramo glasovati na sastanku u veljači i onda zbog toga predlažem da naš krajnji rok za amandmane bude kratak do 17 sati u eh, utorak 30. siječnja 2018. Ja ću eh, iznijeti eh, svoje mišljenje a nakon toga ćemo čuti izvjestitelje u sjeni. Prelazim na bugarski. Poštovane dame i gospodo, velika mi je čast još jednom predstaviti stajalište našeg odbora o jednom od najvažnijih elemenata u europskom semestru. U mišljenju se ukazuje na to da gospodarstvo u Europi pokazuje pokazuje ohrabrujuće signale. Nezaposlenost je na najnižoj razini od krize. No, mi ipak naglašavamo da ovaj oporavak nije jednak u svim državama članicama i da je stopa nezaposlenosti u mnogim regijama još previsoka, prije svega među mladima. Stoga naglašavamo važnost inkluzije i konvergencije s obzirom na pozitivnu dinamiku oporavka europskog gospodarstva. Pozdravljamo kažnjavanje država članica koje se ne pridržavaju preporuka i u tom kontekstu zahtjevamo od Europske komisije i od država članica da usko surađuju i da koordiniraju taj proces i strukturne reforme kako bi potaknuli ulaganja u državama članicama. Osim toga u mišljenju u ime odbora naglašavamo ulogu kohezijske politike u procesu oporavka europskog gospodarstva. Ta politika je glavna politika ulaganja u Europi i smatramo da suradnja sa europskim semestrom je nešto što treba produbiti kako bi postigli učinak multiplikatora u okviru kohezijske politike. Nadalje, naglašavamo da ESI fondove treba brže provoditi jer oni predstavljaju najvažniju potporu kada je riječ o investicijskoj politici. Pozivamo države članice da izgrade jake koordinacijske strukture kako bi fondovi mogli biti korišteni na učinkovitiji način. Pozdravljamo da vrijeme trajanja fondova da je ono produženo do 2020. godine i to će pridonijeti poticanju ulaganja, no sinergijski učinak između različitih fondova i instrumenta je nešto što je još potrebno poboljšati. Nadalje naglašavamo ulogu programa za potporu strukturnim reformama kada je riječ o poticanju gospodarstva kako bi pomogli državama članicama u tome da provedu strukturne reforme. Nadalje naglašavamo ulogu održivih strukturnih reformi na svim državnim razinama kao i potrebu uklanjanja birokratskih prepreka kako bi bili stvoreni okvirni uvjeti za poduzeća i za ulaganja, odnosno kako bi se oni poboljšali. Toliko ukratko o našem mišljenju, a sada se radujem komentarima izvjestitelja u sjeni jer mi želimo dobro mišljenje. Evo, sada dajem riječ e, gospodinu Polčaku. Evo, imate riječ. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja bih e, rekao, ja bih se ukratko osvrnuo na vaše mišljenje. Kao prvo želim naglasiti da ste vi u ovom mišljenju opisali sve prioritete, naznačili sve prioritete koji su povezani sa europskim semestrom. Nadalje, ja bih predložio neke manje, predložila neke manje izmjene, a vi ste se već osvrnuli na to, radi se o nezaposlenosti i o ulozi efsi Prvo nešto o EFSI-u. Moramo razmotriti ovu veliku neravnotežu na koju se ukazalo u zadnjem izvješću. Radi se o neravnoteži u 15 država članica i u ostalih 13 država članica. Dakle, odnos je bio 91 naspram 9% u korist ovih EU 15 država članica i sada bismo trebali razmotriti kakav je e, odnos u ovoj novoj godini, odnosno kakav će on biti. Dakle, to je jedna od načelnih izmjena, a druga izmjena se odnosi na nezaposlenost. Raduje me da ste stopu nezaposlenosti naglasili među mladima, ali nezaposlenost ima duboke uzroke i povezano je sa kohezijskom politikom. Stoga bih ja predstavila nacrt, predstavio bih jedan nacrt gdje govorimo o strukturalnoj nezaposlenosti kada je riječ o europskom semestru. Tu se radi o dvije najvažnije teme koje želim nadodati. Mišljenje je jako dobro, sažeto i ono što sam ja rekao, to je jedino što mi još nedostaje. A sada, tu, sada je tu sljedeći izvjestitelj u i gospodin Pirinski. Hvala, predsjedavajuća. E, Ovogodišnji pregled rasta i mišljenje našeg odbora vezano uz izvješće Ekona dobiva na važnosti. Zadnjih nekoliko dana svjedočili smo nemilim događajima Kada je riječ o globalnom i europskom gospodarstvu i njegovom razvoju, jučer se u Davosu su se sastali vodeći europski političari i tamo su iznijeli svoju zabrinutost zbog e, smjera kojim je krenuo razvoj europskog gospodarstva. Naime, radi se o tome da su socijalne i gospodarske razlike među europskim državama sve veće i mi moramo ponovno razmotriti svoje politike. Bez da zalazim u detalje, ja bih samo naglasio da je vaše mišljenje dobar temelj za daljnji razvoj prijedloga, mišljenja kada je riječ o kvalitativnim izmjenama. Jedna od takvih mogućnosti je takozvani policy mix, dakle radi se o jednoj mješavini politika, različitih područja politika. Do sada se smatralo da je važno da imamo dobru mješavinu gospodarskih i socijalnih politika kako bi gospodarski rast u Europi bio poboljšan. No, ovi dubinski strukturalni problemi se na taj način neće moći riješiti i oni neće biti dovoljni. I to je jedan začarani krug Dakle, potrebna su nam neka nova načela, potrebne su nam nove smjernice iz stupa za socijalna prava. Jer taj stup socijalnih prava dobiva sve više na značaju. Također je potrebno razmotriti još jedan puta politiku ulaganja. Naravno, sigurno znate da u mišljenju odbora Ekon izražava zabrinutost o javnim ulaganjima kojih je sve manje. Dakle, njihova razina opada. I na taj način se onemogućava ili otežava pružanje javnih usluga i na neki način se isključuju određene skupine populacije. Mislim da mišljenje našeg odbora može to, odnosno treba to više naglasiti. Dakle, treba poticati strukturalne reforme, to je vrlo važan program i moramo se usmjeriti na prioritete. Investicijski fondovi i strukturni fondovi, to je nešto što trebamo bolje koristiti, to je smisao ovog programa. Dakle, Strukturalne reforme mogu na mnoge načine biti tumačene kao što znamo, a ono što nas zanima e, je da riješimo probleme i to na način da se bolje apsorbiraju sredstva iz fondova koji su nam na raspolaganju. Glavni investicijski instrument će e, biti nova politika ulaganja. Dakle, radi se o zaključcima koji će naći velikog odjeka u javnosti. Govorili smo o nekim količinskim izmjenama, a sada bi smo se trebali usmjeriti na kvalitetu, to je moje mišljenje. I don't see the shadow rapporteur from ECR and I'll give the floor to Mr. Omrži. Pa sada gospodin Omrži. Madame la présidente, merci. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala vam da ste stavili naglasak na pitanje nezaposlenih i to prije svega mladih. To je nešto što je jako važno, pogotovo za manje razvijene regije u Europi kao i za ultraperiferne regije i s obzirom na vrlo skroman gospodarski oporavak, taj trend se nije u tim regijama promijenio. Slažem se s predsjednikom Europske komisije i kad je riječ o preporukama po zemljama i mislim da kad je o tome riječ pak s time se ne slažem zato što mislimo da te preporuke nemaju veze s regionalnom politikom i e, preporuke po zemljama i strukturni fondovi su na neki način e, iskrivili reform, regionalnu politiku. I mjere štednje su zapravo pogoršale ekonomsku situaciju i socijalno stanje u cijeloj Europi i stoga ne treba ponavljati greške iz prošlosti. Tako da postoji velika divergencija između nas, ali kad je riječ o ostalome, slažemo se. Thank you very much. Hvala. gospodina Škrleca ne vidim ovdje. Gospodine Rape, hoćete li vi e, ispred svog kluba iznijeti e, svoje mišljenje? Hvala. Gospođo predsjednice, nekoliko ideja. Vaši prijedlozi e, obuhvaćaju ova neka glavna područja i mislim da danas e, možemo biti malo opušteniji zato što gospodarstvo raste, doduše nedovoljno brzo, no još jedna stvar je da rast e, ne kompenzira e, posljedice one krize koja nas je pogodila 2008. To je e, žalosna činjenica u mnogim zemljama. Ljudi i dalje osjećaju posljedice e, te krize, njihovi dohodci su niski, no ipak vidimo neke pozitivne trendove. Htio bih reći da kohezijska politika bi trebala dati svoj doprinos u većoj mjeri razvoju lokalnih i regionalnih gospodarstava. Kohezijska politika je vrlo često usmjerena na e, stvaranje javnog dobra kao što je održavanje ili izgradnja infrastrukture. To je dakako veoma važno no trebali bismo dati bolje instrumente, e, bolje alate mm, regijama koji bi trebali na jedan fleksibilniji način moći koristiti te e, instrumente regionalnog razvoja. I također mislim da bi oni mogli dati e, svoj doprinos ovim kvalitetnim projektima koji bi mogli poboljšati situaciju u različitim regijama. Mislim da bismo u buduće trebali razmišljati o kohezijskoj politici kao jednom instrumentu e, koji bi dao podršku lokalnim inicijativama i koji bi omogućio određeni stupanj e, fleksibilnosti. Još jedna stvar koju bismo mogli tu iskoristiti jest e, energetika. Znamo da države članice više od polovine e, svojih e, energenata uvoze iz e, inozemstva, to je suma od 400 milijardi godišnje. Trebali bismo razmišljati o načinu generiranja energije koristeći lokalne izvore za to. kupovinom energetam, energenata doprinosimo razvoju i rastu trećih zemalja, no te zemlje koje na taj način zarađuju novac e, prodajom energenata Europskoj uniji ne koriste ta sredstva na prijateljski način. Znadete što se događa, to je jedno vrlo kompleksno područje moramo e, razmišljati također i o kružnom gospodarstvu koje bi također e, moglo biti koristan instrument za nas, posebno u razvoju onih e, regija koje su malo zaostalije, odnosno siromašnije. Često vidimo da monopoli su dovode do toga da veliki gradovi su u boljim situacijama ali unutar država članica ima velikih e, razlika. Evo ću vam primjer moje zemlje, to je Litva. Razlika u bogatstvu je, e, je dakle tri puta su ljudi bogatiji u gradovima, e, u glavnom gradu nego u seoskim područjima. Znači moramo tu nejednakost umanjivati E, koristeći ova sredstva i to je veoma važno i to bi moglo doprinijeti općenito postizanju većeg stupnja konvergencije. I onda e, ljudi iz pojedinih država članica ne bi bili u iskušenju da napuste svoju e, zemlju i potraže bolje život drugdje. Također bismo trebali razmotriti e, kakvi su porezni sustavi u državama članicama jer oni nisu jednaki. Ima puno tu nekompatibilnosti i neusklađenosti. Neke države članice e, pokušavaju na taj način e, snižavanjem poreza privući kompanije i države članice koje imaju proizvodnju nekih stvari na taj način gube. E, to je neprihvatljivo. Ne smijemo e, smetnuti suma pitanje oporezivanja. To bi također trebalo e, biti na našem dnevnom redu. Hvala. Nitko se više ne javlja za riječ. Onda ću dati riječ gospođi Lakovi, predstavnici komisije. Izvolite, imate riječ. Da, e, želim zahvaliti vam se na ovom mišljenju i mislim da u velikoj mjeri ono ide u smjeru koji po našem mišljenju će e, biti e, na tragu iskorištavanja tih fondova. Jedan od izvjestitelja u Sjeni je ukazao na činjenicu da E, ovi, e, ove preporuke po zemljama? Zato što predstavljaju smjernice za područja gdje države članice trebaju poduzeti napore kako bi povećali efikasnost e, reformi. Znači strukturne reforme iz tih preporuka su ključne kako bi reforme se doista ostvarile u zemljama, tim zemljama, već i kako bi e, stvorile željene efekte. Dakle, neke preporuke su, su dosta općenite, ali one su zamišljene dugoročno, tako da zemlje znaju točno što trebaju napraviti kako bi sredstva, sredstvo, odnosno fondovi ostvarivale koristi za građane. Drugo, strukturni fondovi su, e, se poklapaju s europskim semestrom već i putem investicija, već i putem eksante uvjeta koji su pripremile teren u velikom e, broju zemalja. Neki od tih eksante uvjeta i dalje su u fazi ispunjavanja, no e, većina tih uvjeta je zapravo bila zadovoljena prije projekata i samim time je pripremljen e, teren. Isto vrijedi i za e, akcijske planove koji su usvojeni nakon usvajanja programa i oni pripremaju teren za investicije i kako bi e, koristi koje će biti rezultat investicija budu održive. Stoga Naravno, možemo razgovarati o tome, ali u svakom slučaju preporuke ne iskrivljuju e, regionalnu politiku, one se poklapaju sa potrebama u državama članicama, a isto tako treba pripremiti teren za provedbu investicija. Hvala. Thank you very much. Mr. would like to make a... Gospodin bih htio samo nešto kratko prokomentirati. Oui, une remarque très court. Biću vrlo kratak. Čuo sam reakciju Europske komisije, ali poštujte činjenicu da smo mi ovdje politička skupština. Mi smo odbor gdje vodimo političke rasprave i imamo pravo e, iznijeti sudove o europskim politikama i kad kažem da ove preporuke po zemljama i e, povezivanje regionalne politike sa E, europskim semestrom da to iskrivljuje regionalnu politiku, to je moj sud, moje mišljenje. I zapravo ne želim da mi Europska komisija proturječi ili to sporava. Hvala kao izvjestiteljica e, za ovo mišljenje i e, predsjednica ovog odbora. Ja zaista uzimam znanju stavove i cijenim stavove svih klubova i sve će to e, naći svoj put u konačni stav, odnosno mišljenje odbora regije. Tako da želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovim doprinosima i e, čekam njihove prijedloge za amandmane. Također zahvaljujem komisiji e, na iznesenom čvrstom stavu. Znamo koji je njihov stav i Naravno, prihvatili smo sve te primjedbe i obrazloženja i to ćemo također uzeti u obzir, no konačno mišljenje odbora regiji će biti rezultat zajedničkih nastojanja izvjestiteljice i svih izvjestitelja u sjeni. Dakle, hvala. Dakle, krajnji rok za podnošenje amandmana je 30. siječnja, a to je sljedeći tjedan. Da, mislim. I sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Radi se o radionici koju je organizirao odjel za politiku B o sedmom izvješću o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Ova radionica, dakle nju organizira e, politički odjel B na zahtjev e, odbora regiji. Cilj je da se da e, input za ovaj inicijalno, za inicijalno izvješće odbora o izvješću o komisiji, sedmom izvješću o koheziji komisije koje je usvojen prošlog rujna. Kao što vidite, iz programa. Naš panel stručnjaka uključuje ljude iz akademske zajednice, također ljude koji, rade, koji se time bave u praksi na nacionalnoj i regionalnoj razini. Govornici će razmotriti pitanja budućeg razvoja različitih teritorija unutar Europske unije, pozabavit će se nekim ključnim pitanjima kao što je e, ta zamka u koju upadaju ljudi e, koji imaju srednji dohodak, e, urbanu dimenziju kohezijske politike, plan za urbanizam, E, odnos između urbanih i seoskih područja i ravnotežu između prioriteta Europe i teritorijalnih potreba. Imate također dokumente e, koje vam mogu pomoći da sudjelujete u raspravi. Nažalost, e, Fabricio, dakle imate program i počinjem E, rad time što ću dati riječ gospodinu Žulovu e, koji je izvjestitelj e, i sastavio je ovo sedmo izvješće o ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Dakle, to je izvješće odbora regiji mm, na vlastitu inicijativu. To je veoma važna tema za naš odbor, tako da evo dajem riječ gospodinu Žulovu. Merci, madame euh, la Hvala gospođo predsjedavajuća. Nekoliko riječi prije nego što započnemo s radionicom. Prije svega htio bih zahvaliti svim govornicima koji su prihvatili doći na radionicu danas i koji će govoriti uskoro o različitim temama. Kao što ste rekli, ja se bavim e, izradom ovog izvješća, odnosno ta zadaća mi je povjerena. Kao što znate, rokovi su kratki. Ja ću izvješće predstaviti idući mjesec i cilj je da se pošalje jasna poruka komisiji i da se reagira na prijedloge vezane uz višegodišnji financijski okvir. Neću pripremiti izvješće koje će biti blijedo i bezlično, već želim jasnu poruku. Naš kolektivni zadatak je da izvučemo poruke iz kohezijske politike kako bismo krenuli prema prijedlozima i prema idejama kako poboljšati e, ovu politiku u budućnosti. Svi govornici danas će, analizirali i svoje će analizirati iz svoje perspektive različite aspekte ove teme kohezijske politike i prije svega mislim a, prije svega mislim na ovu zamku e, srednje visokog e, prihoda, srednje razine razvoja. I isto tako ćemo govoriti o mogućim rješenjima. To je svakako nešto čemu ću dati značajno mjesto u svom izvješću. E, drugo, druga važna tema su urbani izazovi i shvatili smo da gradovi nude i mogućnosti, ali isto tako i izazove u različitim područjima. E, u njima se kriju i siromašni dijelovi koji zahtijevaju dodatni razvoj. Zatim je tu i teritorijalna dimenzija. To je vrlo važna e, tema koja ne smije biti ugrožena zbog strateških prioriteta. Prije svega mislim dakle na tu teritorijalnu e, dimenziju, zatim je tu i pitanje pojednostavnjivanja o kojem smo jako puno govorili ovdje i govorili smo e, danas ćemo govoriti koliko je to važno za unapređivanje kohezijske politike u budućnosti. Evo dakle to su teme e, za koje smatram da su važne i na, na, na njih ću staviti naglasak u izvješću, a govornici će govoriti upravo o tim krucijalnim elementima buduće kohezijske politike. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu i zadvojstvo mi je dati riječ profesoru Andresu Rodrigesu Poseu, koji je profesor ekonomske geografije na odjelu za geografiju i okoliš u London School of Economics. On će nam govoriti o regionalnoj zamci srednje razine razvoja te izazovu koju ona predstavlja za ekonomsku dinamiku Europe. Izvolite gospodine Rodriguez Posa. Hvala. Hvala vam što ste me pozvali kako bismo razgovarali o ovoj važnoj temi i ovom važnom izvješću, sedmom e, kohezijskom izvješću. Postoje dvije vrste regije, odnosno teritorija, koji su privukli pažnju kreatora politika općenito i na europskoj razini i na nacionalnoj razini. S jedne strane, tu su slabije razvijene regije koje imaju najnižu razinu dohotka po e, glavi stanovnika Europskoj uniji, a s druge strane to su velika gradska područja, metropole, koji imaju veliki potencijal za ekonomski rast. Obje vrste regija su jako važni za razvoj e, Europske unije. Međutim, postoje one regije koje su na neki način zapele u sredini e, ove zamke srednje razine razvoja. Dakle, njima je potrebna pažnja, trebaju pokazati potencijal za razvoj. E, o kakvim se to regijama radi koje su u toj zamci? To nisu regije koje su homogene, one imaju različita obilježja koja su u većoj maloj, manjoj mjeri zajednička. A kad pogledate ovu kartu, to su regije koje su u zadnjih 25 godina imale niski rast u odnosu na i velike metropole i velik broj slabije razvijenih regija. To su regije koje često su dostigle određeni nivo razvoja koje je obično ispod europskog prosjeka i koje su ostale na toj razini ili e, su u prošlosti bile iznad europskog prosjeka i doživjele su pad i to traje već dosta dugo. To se isto tako vidi i u drugim aspektima ekonomskog razvoja Pritom se misle na rast zaposlenosti koji je ograničen. To recimo vrijedi e, za e, jug Italije, sjeveroistok Francuske ili Valoniju u Belgiji. Dakle, govorim o e, radnim mjestima za lokalno stanovništvo. Velik broj tih regija isto tako imaju kontinuirane loše rezultate u odnosu na ostatak svojih zemalja. Uglavnom postižu dakle loši rezultate i to ne samo od početka krize, već i puno prije nego što je počela kriza. Evo na karti možete vidjeti e, rezultat tih regija e, u odnosu na ostatak zemlje u zadnjih 25 godina. Velik broj tih e, regija imaju velik broj institucionalnih problema. E, upravljanje, korupcija, učinkovitost e, javnog upravljanja je niža e, od onoga što bismo mogli očekivati od regije na tom stupnju razvoja. Kako se pojavila ta zamka srednje razine razvoja? Te, zemlje, te regije su u prošlosti uspjele ra rasti relativno brzo dok nisu dostigle određeni nivo razvoja, a onda su zapele. Zašto su zapele? Prvo, zato što kako im je dohodak rastao u prošlosti, one su postale preskupe da bi se naticale e, na donjem dijelu ljestvice, dakle u proizvodnji u odnosu na druge atraktivnije regije koje su ili slabije razvijenije regije u Europskoj uniji, ali isto tako i u odnosu na druge dijelove svijeta koje mogu, koji mogu ponuditi e, slične, jednako kvalitetne proizvode koje su jeftiniji. Velik broj tih regija nije na razini gdje mogu ponuditi prednosti velikih metropola i glavnih regija Europe u smislu produktivnosti, organizacije i poslovnog okruženja i pogotovo u smislu njihovog kapaciteta za inovacije i vještine koje su s tim povezane. Te regije su na neki način, kao što sam rekao, zapele u sredini. Kao što je profesor e, sa Slobodnog sveučilišta u Briselu rekao, da su da su e, da su zapravo pre e, centralno smještene da bi se natjecali u smislu troškova, a pre periferno da bi se natjecali u području vještina i produktivnosti. I one su pod što sve većim stresom. E, one su veliki politički izazov zato što imaju veliki potencijal za gospodarski rast koji se ne koristi, a s druge strane one izražavaju svoje nezadovoljstvo pa doprinose onome što se naziva geografijom nezadovoljstva i to se primijetilo za, u zadnje dvije godine u Europi, međutim to je pojava koja je primijećena i u SAD-u, ali i u drugim dijelovima svijeta, primjerice na Tajlandu. I to traje već neko vrijeme. Zašto je nastala ta geografija neza, ne, ne, nezadovoljstva? Je li to zato što nije dovoljno napravljeno za te regije? Ne. E, dosta se ulagalo u te regije uz određene iznimke ali treba reći da su ta ulaganja bila dosta neučinkovita e, na nacionalnoj razini e, jako je puno bilo socijalnih transfera kratkoročno su zapravo E, ta područja, dakle zbog takve kratkoročne vizije su te regije postale sve više ovisna o takvim e, transferima i zapravo umjesto e, da se povećava broj radnih mjesta ta su područja zapravo postala najveći broj zaposlenika do radi u javnom sektoru a to ne doprinosi održivom ekonomskom razvoju i rastu. Na regionalnoj razini postojao je trend e, da se zapravo potencijal ovih područja ne koristi jer je veći naglasak u smislu strukturnih fondova bio stavljen na manje razvijena područja. I e, zapravo industrijska infrastruktura nije doprinjela stvaranju lanca vrijednosti u tim regijama i često kada nestane subvencija korištenje toga prestane. Međutim, ekonomski potencijal ovog područja je velik i treba ga iskoristiti. Većina politika je ili zadržala istu razinu dohotka i nije, dakle, E, ta, je pomoć je zapravo više djelovala kao socijalna pomoć umjesto razvojna pomoć i dovela je zapravo do toga da u većini tih mjesta nema budućnosti, nema prilika i nema e, kapaciteta da se nađe posao i u prosperitet dugoročno. I e, to se pojavljuje masovno i zato je došlo do geografije nezadovoljstva trebamo se odlučiti za drugačiji tip politike. Tip politike koji ovim regijama koje su u zamci eh, daje veću vidljivost na političkom eh, planu. I to zbog toga prije svega zato što postoji eh, potreba za to u ekonomskom smislu. Velik brio, dio takvih regija, u velikom broju takvih regija živi značajan postotak europskog stanovništva tim građanima treba e, ponuditi više mogućnosti nego što ih imaju sada. Osim toga, te regije imaju značajan ekonomski potencijal. E, zadnje ekonomske e, publikacije, uključujući one OECD-a i Europske komisije, pokazale su da, da, u Europskoj uniji jedna trećina rasta dolazi od najvećih gradova, metropola, ali dvije trećine rasta dolazi iz drugih regija, uključujući i e, ove regije koje su u zamci srednje razine razvoja. Te regije su u prošlosti generirale značajan rast za Europu i Europa si ne može pro, dopustiti da ispusti taj veliki potencijal za rast. Treće, treba poboljšati rast i drugdje u Europi. u Europi. Znamo za prosperitet velikih E, gradova i prosperitet e, slabije razvijenih regija ovisi o kapacitetu ovih srednjih regija i na njihovoj ekonomskoj dinamici. Ako e, Dakle, sve je to cijeli sustav. Ako zanemarimo jedan dio sustava, ostatak se može raspasti. I vidimo kako se to događa u nekim dijelovima Europe. Dakle, ono što bih htio reći je da ja ne bih rekao da ne trebamo ne, da trebamo nužno više politike, već nam je potrebna bolja politika za takve regije. Ali treba nam drugačija politika od dosadašnje. Nije dovoljna politika koja nudi samo socijalne transfere i socijalnu pomoć. To je nešto što je potrebno, ali time se neće iskoristiti dugoročno e, potencijal tih e, regija. I e, treba im omogućiti da se e, lakše mogu naticati u globalnom gospodarstvu. Zatim tu su i veliki projekti koja, koji, e, koji mogu osigurati vještine i okoliš za poticanje inovacija i produktivnosti. Kako to ostvariti? Postoji jedna ideja za politiku gdje se ističe da nam nisu potrebne e, politike koje vrijede za cijelu Europu, već politike koje su prilagođene pojedinim mjestima. O čemu se radi? To znači da su to politike koje se ne temelje samo na jedinstvenoj teoriji koja se primjenjuje na sva područja, već E, se temelje na teoriji i na dokazima, ali koje su dovoljno fleksibilne da se mogu prilagoditi specifičnim karakteristikama različitih vrsta regija, a pogotovo ovakvim regijama koje su u zamci srednje razine e, razvoja i različitim dijelovima tih regija. To su politike koje imaju za cilj iskorištavanje lokalnog potencijala koji je sada u potpunosti zanemaren i koje poboljšavaju, povećavaju prilike koje postoje za građane koje žive na tim područjima i kako bismo se pobrinuli da nitko nema manje šanse za postići uspjeh u područjima gdje žive. Trenutno velik broj ljudi u ovim regijama su zapravo zapeli zato što nemaju dovoljno vještina da bi se stvari promijenile. Oni moraju dobiti priliku da odluče hoće li ostati i doprinijeti dinamizaciji svoje regije ili da im se osiguraju dodatne vještine kako bi se preselili drugdje u Europi. I treba se pozabaviti neefikasnostima i uskim grlima, uglavnom koji su uglavnom e, institucionalne e, prirode i da se na taj način ostvari e, potencijal ovih regija. Nemam više vremena za ulazak u dodat, ulaženje u dodatne detalje, ali objavljen je jedan dokument Europske komisije gdje idemo detaljnije ovu temu. E, kažem mi, jer je tu još jedna kolegica Marina Michelson koja je e, e, tu dala svoj doprinos i samo bih htio reći da u ovom trenutku zanemarivanjem ovakvih regija Europa stvara sama sebi probleme. Prvo, zato što velik dio ekonomskog potencijala se ne koristi dovoljno, a to, se, to ima posljedice i po druge dijelove svijeta, a drugo i zato što ove regije mogu u velikoj mjeri utjecati na prosperitet drugih regija. I treće, zato što osjećaj nezadovoljstva u ovim regijama je u porastu, kao i ekonomski, ali i socijalni i politički problemi, a sve to će samo rasti. A to će ugroziti ne samo prosperitet ovih regija, već i prosperitet i budući potencijal i ekonomski rast cijele Europe. Europa se ne može priuštiti da zanemari potencijal ovih regija i stoga pozivam, apeliram na to da se da E, puno više pažnje ovakvim regijama putem specifičnih politika kako bi se mobilizirao i iskoristio potencijal iz tih regija koje se trenutno ne koristi. Hvala. Hvala, Sigurno sam da će biti mnogo pitanja tijekom rasprave koja će uslijediti nakon izlaganja, no evo sada prelazimo na sljedeće izlaganje, to je kako se suočiti sa izazovima urbanih područja, dinamika, e, stavovi i oblikovanje nove kohezijske politike. E, govornik je Marta Griseld koji je direktor e, Europske mreže urbanog znanja. E, hvala što ste nas pozvali na ovu raspravu. Dakle, mi smo jedna mreža država članica koja se bavi urbanim pitanjima, pitanjima urbanizma, Zapravo se radi o jednom e, sučelju između definiranja politike prakse. Mi e, vodimo različite istraživanja, evo nekoliko primjera. Dakle, radimo te studije, primjerice prošle godine smo objavili studiju o integriranom urbanom razvoju u 35 e, zemalja Europe i 5 zemalja izvan Europe. Također radimo na prevenciji radikalizacije i također e, strategije za borbu protiv radikalizacije. Nedavno smo također objavili jednu kratku studiju o prvim rezultatima Amsterdamskog e, pakta koji je potpisan za vrijeme nizozemskog predsjedanja 2016. E, također, moram se malo vratiti na mojim slajdovima, dakle organiziramo seminare i konferencije Ponekad je to povezano sa partnerstvima koje smo osnovali pod e, pokroviteljstvom urbane agende Europske unije. Radi se o migrantima, izbjeglicama, održivom korištenju zemljišta i sa španjolskim kolegama e, radimo na razvoju e, španjolske urbane agende. Također e, radimo na razradi nekih politika na Cipru i e, uskoro ćemo napraviti jedan laboratorij za socijalnu integraciju sa kolegama iz Njemačke i Francuske. E, to me dovodi do urbane dimenzije, a to je tema o kojoj s vama želim razgovarati. Regionalna politika naravno nije nova tema i tu se zapravo poklanja sve veća pozornost na tu dinamiku kako na europskoj razini tako i na globalnoj razini. I naravno to je e, uzelo zamaha 2016. šesnaest Ta godina se smatra urbanom godinom, godinom e, urbanog razvoja pod nizozemskim predsjedanjem je to e, zaista bilo naglašeno i nova urbana agenda je usvojena 2016 i dakle tu se radi o tome što gradovi mogu učiniti da doprinesu tom održivom razvoju. Znači e, u tom razdoblju e, od 2014. 2020. definirani je cijeli niz politika, no vi sve već znate o tome, e, tako da neću o tome govoriti. Želim nešto reći umjesto toga o urbanim i teritorijalnim aspektima e, kohezijske politike. Tu mogu vam dati dva gledišta kao direktor ove mreže država članica koje se bave urbanim politikama, ali i također kao osoba koja je radila na razvoju urbane agende i partnerstva koji su povezani s njim. Zapravo se radi o predlaganju i predstavljanju načina rada na konkretnim temama koji imaju važnu urbanu dimenziju. Dakle, e, tu su uključeni različiti dionici i nastoje, se pronaći rješenje e, na osnovu iskustava e, ljudi koji žive u gradovima. Imamo i izvješća dakle, o Amsterdamskom paktu i također sedmi, sedmo izvješće o kohezijskoj politici se također bave upravo tim temama. Imamo 12 tih tema partnerstva. U ovom momentu na svima njima se već radi i svaki od njih se bavi jednim od prioriteta koji su navedeni u Amsterdamskom paktu. Tri partnerstva su već zaključena, odnosno sklopljena i sada ću nešto reći o tim partnerstvima koji su već iznjedrili akcijske planove. Ti akcijski planovi se bave e, boljom regulativom, boljom razmjenom znanja i boljim e, financiranjem. U tom smislu oni predstavljaju važan doprinos raspravi o budućnosti kohezijske politike. Također ću nešto reći o ključnim temama kao što su fleksibilnost i pojednostavljivanje i posebno e, ću govoriti o urbanoj dimenziji regionalne politike, uključujući i vezu između ruralnih i urbanih područja. I e, reći ću nešto i o nekim prijedlozima reformi, ali u jako općenitim crtama. Odabir tih prijedloga e, reformi nije zapravo službeni e, stav EUKN-a ili članova e, te mreže. E, dakle, makroekonomska uvjetovanost, alternativni kriteriji za dodjelu sredstava iz kohezijske politike i naravno sve to je već javno dostupno. Sve postojeće evaluacije naglašavaju važnost kohezijske politike kao iskaza europske solidarnosti i e, to je jedna zapravo glavna ulagačka politika Europske unije koja ima teritorijalnu dimenziju i naglašava važnost e, integracije Europske unije. E, izvješće pokazuje koliko je važna kohezijska politika u integriranom razvoju gradova i to potvrđuju i istraživanja koje smo proveli o rezultatima e, deset e, godina nakon što se ova jedna povelja e, provodi. I tu također se vidi da trebamo pojačati fokus na cijelu politiku jer na taj način ćemo moći bolje definirati konkretne tehničke reforme i zapravo kohezijska politika bi se trebala baviti ovim važnim temama kao što su migracije, socijalna inkluzija, klimatske promjene, održivost i inovacije, ali neki faktori e, dovode do toga da bude preopterećena ta politika ili e, ju pretvaraju instrument e, reagiranja na izvanredne situacije ono što je naj eh, zapravo zahtjev eh, koji iznose svi u svim zemljama, a također to vrijedi i za EUKN, uglavnom se bavi o upravljanju i eh, vođenju i provedbi kohezijske politike, zatim ovo zajedničko upravljanje, obično se to hvali, ali neki put se smatra da su prestroga pravila mehanizmi nadzora i revizije su također jedna važna stvar i upravo zbog e, količine zakonskih propisa koji se odnose na kohezijsku politiku, dakle to je nešto što se kritizira, trebali bismo imati jedinstvenu uredbu koja bi se time bavila, dakle da se to sve pojednostavi. Također e, zahtijeva se veća fleksibilnost e, kako proceduralno tako i tematski. Mnogi dionici bi htjeli da kohezijska politika E, bolje reagira na nepredvidiva događanja i političke promjene. Dakle, e, to je ta fleksibilnost. Što se pak tiče e, procedura, traže se promjene kako bi se uzelo u obzir to da različite zemlje su u različitim situacijama. Što se tiče tematskih ciljeva, to je uvijek aspekt fleksibilnosti, ali tu imamo i to temeljno pitanje koja su područja na koje bi se trebala usredotočiti e, kohezijska politika i e, kako se to sve provodi u praksi. I tu se e, razlikuju mišljenja država članica. Neki smatraju da trebamo zadržati isti e, pristup, a e, druge države članice htjele bi vidjeti veću fleksibilnost i manje striktno držanje tih tema, tematskih područja. Što se pak tiče ostvarivanja pravih sinergija i komplementarnosti između tih fondova i drugih fondova primjerice to je jako važno jer se koherentnijom primjenom pravila može to bolje postići. Kada pogledamo ove aspekte e, urbane dimenzije, to je zaista važna tema u e, svim pregovorima o VFO-u i drugim politikama e, Njemačko-austrijska urbana mreža navodi da e, potreba da urbana područja dobiju e, posebna sredstva je posljedica izazova s kojima se oni suočavaju. Znači konkurentnost, e, učinkovito korištenje resursa, klimatske promjene, migracija, digitalizacija, ali također i integracija i inovacije koji, koje urbana područja upravo i pokazuju noseći se s tim izazovima što se tiče tog urbanog razvoja e, i financiranja istog, e, tu je važno e, biti fleksibilniji. Znači da imamo jednu fleksibilniju temu koja bi se možda zvala urbani razvoj. Jer ova jednostavna pravila ne udovoljavaju kompleksnosti potreba gradova. E, veza između urbanih i ruralnih područja se često naglašava u ovom domu. To je veoma važan aspekt kohezijske politike, ali tu se također naglašava koliko e, je važan teritorijalni aspekt kohezijske politike. Inovativna regionalna strategija se može osnažiti uključivanjem područja kao što su energetika, turizam, e, mobilnost i tako dalje taj nastoj nastojanje da se poboljša fleksibilnost e, je važan kamen temeljac ove urbane dimenzije. Tu ćemo umanjiti e, administrativno opterećenje za lokalne vlasti i to u znatnoj mjeri. Što se tiče upravljanja primjene ovog načela partnerstva, to je veoma važno. Nekoliko aktera je e, predložilo da se integriraju e, pravno obvezujuće odredbe o partnerstvu, tako da više nemamo samo ovaj e, kodeks ponašanja. A sada ću nešto reći o ovim prijedlozima, odnosno preporukama koji su već dio ovog partnerstva koji funkcioniraju pod krovom ove urbane agende. Radi se o nekim aktivnostima koje se odnose na teme koje imaju važnu urbanu dimenziju. Radi se na tome tako da mogu samo naglasiti neke od najstarijih partnerstva koji su već definirali svoje akcijske planove, ali oni će naravno e, nastaviti rad na tome i u budućnosti i naravno u suradnji sa europskim institucijama i partnerstva druge i treće generacije će to isto učiniti u onom momentu kada razrade svoje akcijske planove tijekom 2018. i 2019. To je znači samo početna točka za raspravu. Prvo ću se e, fokusirati na urbano siromaštvo. To je jedno od prvih partnerstava koje je već sklopljeno 2016. Po Amsterdamskom paktu urbano siromaštvo se odnosi na strukturalnu koncentraciju siromaštva u određenim kvartovima, dijelovima grada i potrebi da se tu usvoji jedan integrirani pristup i dakle to partnerstvo za urbano siromaštvo se odnosi na e, obnovu takvih e, kvartova, regeneraciju i također na neka druga rješenja dakle socioekonomsku integraciju ljudi koji žive u tim siromašnim dijelovima fokus e, prijedloga na e, tu prostornu koncentraciju urbanog siromaštva u određenim siromašnim kvartovima i siromaštvo djece. Zapravo se radi o toj regeneraciji nekih urbanih područja e, pogođenih siromaštvom i to bi trebao biti prioritet u sljedećem programskom periodu kohezijske politike zato što je to povezano sa ne zaposlenošću, lošim uvjetima života, lošim obrazovanjem, e, zatim jednoroditeljskim obiteljima i koncentraciji stanovništva migranata zapravo. Dakle, svi dionici na različitim razinama će morati raditi na rješenju tog problema, ali i stanovnici tih dijelova grada. I to partnerstvo predlaže da se stvore neki urbani teritorijalni ciljevi i lokalni pakt za regeneraciju tih siromašnih dijelova grada i tu će se e, definirati politika za takve kvartove i napraviti jedna integrirana e, strategija i tu ćemo imati kombiniranje financijskih resursa kako bi se regenerirala e, ta područja i kako bi se drugi stanovnici u to uključili. Također će se tu otvoriti šansa urbanim tijelima uprave da osmisle svoju vlastitu strategiju za borbu protiv e, siromaštva u kontekstu financiranja iz Europske unije i druga tijela javne uprave na, raznim drugim razinama također e, mogu tu surađivati i sa drugim akterima. Drugo partnerstvo se odnosi na inkluziju migranata i izbjeglica u društvo. Ovo partnerstvo je e, predložilo dvije konkretne mjere. Jedno je da se omogući da e, mala i srednja poduzeća e, dobiju e, nekakve zajmove da se na taj način omogući migrantima i izbjeglicama da pokrenu svoje poslovanje ali tu su naravno i zajmovi iz Europskog strukturnog fonda, e, iz MMF-a, ali i iz Europske investicijske banke. I također tu gledamo prepreke e, koje pristupu i direktnijem pristupu e, europskim integracijskim fondovima. To vrijedi i za gradove. E, e, iz različitih fondova ESI-a, EFSI-a i iz VFO-a e, imamo stavke koje se odnose na integraciju. To se sve može iskoristiti. No, postoji slaba ili uopće nema koordinacije između lokalne i nacionalne razine između različitih ministara. E, koji su vremenski rokovi, tu se definiraju također i e, prioriteti, izvještavanje, sve se to razlikuje od e, unutar zemalja i od zemlje do zemlje. A cilj ostaje isti, a to je integracija migranata i izbjeglica u društvo. I zaista želimo da oni postanu dio našeg društva. Glavni cilj ovog partnerstva je da se omogući e, pristup e, sredstvima za integraciju i gradovima. A sada prelazim na treće partnerstvo koje se fokusira na urbanu mobilnost. E, ono ukazuje na potrebu da imamo održive planove za mobilnost u gradovima. Kako bismo nastavili podržavati to trebamo nastaviti podržavati u sljedećem programskom razdoblju. Općenitije uzevši, e, općine, gradovi i regije bi trebali biti jače uključeni u planiranje, financiranje, financijske planove višegodišnje. I dakle, e, traži se da e, urbane, urbana tijela uprave budu uključena u razmatranje i to planiranje i to bi trebalo biti integrirano u regulatorni okvir e, kohezijske politike i eksante ante uvjetovanost e, uz poštivanje načela partnerstva. A sada ću preći na posljednje e, četvrto partnerstvo, kružno gospodarstvo, već je to spomenuto. Učinkovito upravljanje resursima zahtjeva i regionalnu perspektivu, ali i urbano-ruralnu perspektivu za sve dionike. Kohezijska politika je važan instrument koji će omogućiti da se ostvari kružno gospodarstvo na tom području, a posebno na funkcionalnim elementima koji, e, dakle, gdje se upravlja e, urbanim i ruralnim naseljima. Nakon 2020. to bi trebao postati važan aspekt e, kohezijske politike i konačno E, ono što je vezano za ovo partnerstvo jest da kohezijska politika treba nastaviti omogućavati inovaciju i poboljšanja na lokalnoj razini, primjerice na taj način da se omogući sinergija između e, partnerstva po urbanoj agendi i e, urbane inovativne aktivnosti. Urbana agenda za Europsku uniju je zaista jedan fascinantan eksperiment koji je pokrenut 2016. i nastavit će se najvjerojatnije i nakon 2020. Ona je važna za daljnji razvoj i provedbu akcijskih e, planova ovih partnerstava. Oni znači moraju surađivati sa Europskim parlamentom, ne samo na razini Europske komisije ili država članica, nego baš i sa parlamentom. Povratne informacije o akcijskim planovima će uskoro biti na raspolaganju, tako da pozivam e, zastupnike e, i one koji su zaduženi za definiranje politika u Europskom parlamentu da se uključe u raspravu o tim akcijskim planovima kako bi se uobličile te preporuke koje e, ćemo krajem ove godine iznijeti vezano za treću generaciju partnerstava i E, imamo e, ovaj website koji je tu naveden, tako da je tu se odvija javna rasprava i zapravo e, svrha urbane agende za Europsku uniju je bilo upravo postizanje tih triju ciljeva, to je bolja regulativa, bolje financiranje, bolje veće znanje. I te preporuke se trebaju uzeti u obzir kad se budu definirale regionalne politike i sva partnerstva su vam dakle predstavljena i Naravno, mi smo spremni e, čuti e, i vaše iz Ministarstva gospodarskog razvoja Poljske. E, tema će biti dakle u politike što smo naučili sa poljske perspektive. Hvala. Naslov je malo kompliciran, ali ja ću zapravo pokušati nadopuniti Uniji. E, slažem se zapravo e, sa kolegama, ali bih htio dodati još neke nove aspekte. E, opći teritorijalni pristup je na neki način trebamo naći zajedničke elemente svih tih područja i zato ja više volim govoriti o teritorijalnoj politici, a ne o urbanoj, ruralnoj i tako dalje. Kao što smo čuli od profesora Ju, vrlo važan i različit učinak na perspektivu i kvalitetu života ljudi koji žive u različitim područjima. Također je vrlo važan i različit učinak na perspektivu i kvalitetu života ljudi koji žive u različitim područjima. Također je vrlo vidljivo da kada pogledate različite dokumente koje je pripremila komisija 2017. godine, nisu izravno povezani sa kohezijskom politikom, već s globalizacijom, socijalnim pitanjima ili budućim proračunom. Svi oni naglašavaju da i dalje postoji i potreba i prostor za teritorijalnu politiku na europskoj nacionalnoj izvješća da javna politika je najučinkovitija u europskoj, na europskoj i na nacionalnoj razini ako uzima u obzir e, vrlo raznolike teritorijalne potencijale i mogućnosti. I zato se ja odlučujem za ovo sveukupno gledajući teritorijalnu perspektivu. Htio bih reći da u ovom trenutku europska kohezijska politika e, ne iskorištava za sva područja Europskoj uniji. Naravno, rekao sam da postoje i različiti učinci kohezijske politike na različita područja, ali kad se pitamo što kohezijska politika, politika, mislim da ona e, pomaže različitim vrstama područja, ali ne iskorištava njihov puni potencijal. time se smanjuje važnost koju e, kohezijska politika igra. Zatim ona se implementira instrumentata instrumenata na, područjima regija. I htio bih međutim reći da kad gledamo iz poljske perspektive instrumenata na, na područjima regija i htio bih međutim reći da kad gledamo iz poljske perspektive, kohezijska politika u Poljskoj je postigla značajne rezultate. 2017. godine završili smo i one potvrđuju da postoji da, da kohezijska politika ima vrlo važnu ulogu u postizanju konvergencije na nacionalnoj razini te u pojedinim regijama da se povećava povećava se ljudski kapital, smanjuje si siromaštvo, e, olakšava prosperitet velikih gradova, a e, osnažuje i e, transportnu mrežu, prometnu mrežu. Kad pogledamo racija i sustav um, rezerviranja sredstava nam olakšava određivanje prioriteta u pružanju potpore e, u područjima koja ostvaraju e, dodanu vrijednost, na primjer politika e, radnje između razvojnih partnera i vlade, uključujući i teritorijalne instrumente koji imaju pozitivnu ulogu u različitim aspektima koordinacije i suradnje. Međutim, oni nisu u stanju osigurati da sve regije ostvare svoj e, potencijal. politiku, ali svi oni zajedno nisu u stanju riješiti kontinuirane regionalne razlike i probleme. Imamo isto tako e, poboljšali e, pristupačnost, sve regije rastu i tako dalje. Istovremeno i dalje postoje razlike, e, tu, tu su velike migracije, sve velike sve su veće razlike između različitih regija. E, trebamo pogledati subregionalnu razinu kako bismo vidjeli e, gdje se nalaze ti sve veći problemi i postoje dva glavna gubitnika jedna su srednje veliki gradovi a druga skupina su ruralna područja e, kojima prijeti marginalizacija ali smo isto tako uočili da to nije povezano isključivo s povješću kao što smo mislili prije da postoji razlika između istoka i zapada situacija je sad puno kompliciranija i mm, neke situacije za, za shvaćanje nekih situacija potrebno je prodriti duboko u svaku pojedinu regiju dakle Ponosni smo na to i mi dosta hvalimo e, kohezijsku politiku Europske unije, ali istovremeno sve, sve su veće razlike između regijama i e, dolazi do koncentracije e, pomoći i razvoja u određenim područjima. Globalizacija, tržište i tako dalje su presnažne sile, pa se postavlja pitanje što učiniti. Istovremeno, regija sa sličnim socioekonomskim karakteristikama i to bi moglo ukazivati na neke druge karakteristike. Dakle, ne radi se samo o novcu i o kohezijskoj politici regija, ali samo kada se kombinira s nacionalnom regionalnom politikom, to je lako reći, ali teže reći što to konkretno dugačak e, E, sličan popis ovome koje je predstavio Andreas Poze, ali ja govorim o poljskom kontekstu. Dakle, koji su to čimbenici koji bi mogli pomoći? Naravno, stro, e, e, dobar mehanizam kontrol, koordinacije između različitih mehanizama potpore pot, tu je i operativni program koji objedinjuje više fondova i na taj način se barem djelomično rješava problem fragmentacije. Zatim je tu i pritisak da se izgrade kvalitetne institucije i treba dati poticaje teritorijalnim partnerima i to je zapravo temelj tog pristupa koji e, se usmjerava na pojedina područja. Zatim implementacija učinkovite tog upravljanja na više razine je također važna. Isto tako treba stvoriti okruženje gdje se potiče eksperimentiranje jer centralizacija je dovela do dosta razvoja dosta velike inventivnosti poljskih e, regija niti službeno stajalište Poljske u toj temi, ali htio bih vam skrenuti pozornost na dokument koji sam u čijem sam sastavljanju e, sa e, sudjelovao sa drugim kolegama, dvije što bi se moglo i trebalo promijeniti. E, prvo, tu je strateški pristup. Mi mislimo da kohezijska politika može biti učinkovitija kada se stavi u kontekst ciljeva e, nakon 2020. godine. To je ono što je potrebno. Mi mislimo da ta nova strategija treba se... to je potrebno. Bez toga kohezijska politika bit će samo jedna od strategija, a a ne nešto što će omogućiti da teritorijalna dimenzija bude prisutna i u drugim e, politikama. Još bih istaknuti jednu stvar, naravno ti i o CSR-ovima, zatim e, tu radi se tu i o nacionalnim i regionalnim sustavima, kako kombinirati različite politike i slično. No mi mislimo da e, CR, CSR-ovi trebaju biti strateški orijentirani na razini politika. Mislim da je to vrlo logično. Isto tako tu je i niz drugih prijedloga koji se mogu rezimirati e, na ovome slajdu i radi se o sličnim prioritetima o kojima, su o kojima je govorio Andreas. Neću se vraćati na to budući da nemamo kohezijskom izvješću pa bih htio reći da sam dosta razočaran prijedlozima koji su tamo formulirani. Uglavnom se e, je naglasak stavljen na implementacijska pitanja. Kad pogledamo to s te razine, ja bih, e, mislim da se koristi, koristi njivanje obično zapravo podrazumijeva dodatne poteškoće e, programiranje, različita pravila u različitim, kroz različite instrumente. Tu se radi o tome da ti instrumenti ne postižu teritorijalne ciljeve. Zatim e, sustav su putem financijskih e, instrumenata. Šta to znači? I dalje nam je potrebna europska dodana vrijednost. Nju treba sačuvati, ali istovremeno trebamo osigurati veću fleksibilnost u, u, u kombiniranju različitih vrijednosti i sve treba prilagoditi lokalnom kontekstu i naravno korištenje različitih rezerva. Dakle, e, čuli smo sada nešto o e, nacionalnom e, pristupu od najvećeg za europske poslove u regionalnom vijeću za Ile de France u Francuskoj i ona će nam nešto reći o povratnim informacijama s terena, jednost, kako postići jednostavniju učinkovitiju kohezijskijama. Hvala. Prije svega htjela bih vas pozdraviti. Hvala vam gospođo predsjedavajuće na pozivu. Hvala isto tako Marku Žulovu, izvjestitelju za sedmo izvješće na pozivu. Pozdravljam isto tako službe Europske komisije i naravno gospođe i gospodu eurozastupnike. Na početku bih reći da regija Ile-de-France je prva francuska regija, 30% BDP-a Francuske, 20% stanovništva. To je glavni centar uh, i sveučilišta i eh, u ekonomskom smislu. To je jedna od najbogatijih regija Europske unije. No unatoč tome, unatoč tim vrlo pozitivnim rezultatima u Ile-de-France i dalje eh, postoje vrlo, vrlo izražene razlike u ekonomskom, socijalnom i okolišnom smislu. I to, e, dakle, unutar regije. E, postoje gotovo džepovi siromaštva. Naš e, jedan departman Sensani, to je jedan od departmana koji je jedan od najsiromašnijih u Francuskoj. Ile-de-France je regija gdje je 70% teritorija pokriveno šumama i obradivim e, površinama. A isto tako e, težimo e, održivoj i produktivnoj poljoprivredi. Želimo zadržati atraktivnost i urbanog dijela svog teritorija i imamo stručna znanja upravo u tom području jer e, taj urbani dio otpada na, e, na urbani dio otpada 20% e, našeg operativnog programa. I ovo je dakle prva dakle, naj, dakle je regija u Francuskoj koja dobiva e, najveća sredstva iz Europske unije za razvoj urad, urbanih područja. I e, mi e, pomažemo nositeljima projekta da bi dobili sredstva europskih fondova htjela bih se vratiti na nekoliko elemenata operativnog programa za 2014. do 2020. godinu. E, po prvi puta ova regija je e, postala nadležno tijelo za europske e, unije i radi se o omotnici od 550 milijuna iz različitih fondova. Radi se o značajnim sredstvima iz e, er, socijalnog fonda, Europskog fonda e, za regionalni razvoj. Velik dio e, tog novca njime upravlja regija, a jedan dio novca njime se upravlja sa nacionalne razine. Od 2016. godine, nakon promjene političke većine, regija Ile-de-France je uvela novu strategiju, europsku strategiju, e, koja je dosta ambiciozna, a ona se sastoji od četiri dijela. Naravno, kohezijska politika je ključna u tom smislu. Prvi dio je da želimo biti efikasni u korištenju europskih fondova. To je sasvim očito. E, međutim, E, do sada nismo bili tako efikasni. Drugi dio je da bolje pomognemo nositeljima e, projekata i to u okviru različitih europskih programa. Zatim želimo e, definirati decentraliziraju strategiju suradnje, a četvrti dio je da smo htjeli zapravo upoznati građane naše regije o europskim politikama i kako to može pomoći našoj regiji. Isto tako želimo poduprijeti e, istraživanja e, koja e, bi istražila kako bolje iskoristiti fondove u našoj regiji. Moram reći da da ono što želimo postići je da smo prvi puta u petom i šestom mjesecu prošle godine mi smo proveli konzultacije sa 70 nositelja projekata i korisnika europskih fondova i to je zapravo središnji dio moje prezentacije. I radi se o korisnicima koji imaju različiti pravni status. Dakle, radilo se i o jedinicama lokalne uprave, mala i srednja poduzeća, e, zatim radilo se i o socijalnim poduzetnicima, udrugama, oni imaju različite probleme, bave se različitim područjima i svi imaju različito iskustvo koje je dosta korisno za nadležno, odnosno e, upravljačko e, tijelo. Cilj je bio naravno da prikupimo njihove dojmove, ali kao što sam rekao, rekla, htjeli smo čuti cijelo njihovo iskustvo vezano uz korištenje fondova, a isto tako smo htjeli da nam daju svoje prijedloge tijekom naše rasprave o budućnosti kohezijske politike, a sve s ciljem da se poveća efikasnost korištenja europskih e, fondova. E, Naravno da je bitno da nositelji javne vlasti čuju mišljenje, odnosno glas glavnih e, korisnika, jer upravo zbog njih provodimo u politiku. Samo nekoliko brojčanih podataka, ali kao što sam već rekla, e, svi koji e, žele dublje prokopati ove podatke, mi vam možemo osigurati sve te podatke. Dakle, nekoliko brojčanih podataka. Mislim da oni pokazuju e, koliko su važni europskih fondovi za e, provedbu e, projekata u našoj regiji. Prije svega od 8 od 10 sudionika su bili jako zadovoljni europskim fondovima. 64% od njih su potvrdili da europski fondovi doprinose osjećaju da su e, državljani Europske unije. Dakle, većina. Jako dobar rezultat i to pokazuje da osjećaj pripadnosti europskom projektu e, prolazi e, putem podrške koje europski fondovi daju projektima građana često se može čuti, a to smo čuli i danas, nositelji projekata su također e, uočili i prepreke koji mogu e, na neki način spriječiti operativnu provedbu njihovih projekata, znači može doći do kontraefekta. E, E, jako velik broj nositelja kažu da 30% vremena su potrošili na administrativnu proceduru a zapravo e, mogli su to iskoristiti na smišljanje ideja. Znači to je ta 13% e, ispitanika mrze, misle da e, su zahvaljujući europskim projektima brže realizirali svoje projekte. Na temelju e, te ankete mi smo osmislili e, sustav mm, mm, developera koji bi im trebali pomoći u rješavanju ovih prepreka i mi smo preuzeli odgovornost da na neki način povećamo fluidnost ovog procesa. Stoga smo stvorili taj tim developera. Oni trebaju pomoći e, nositeljima projekta, trebamo im e, pomoći da naprave svoje dosije i svatko, svaki nositelj ima svog e, referenta koji im pomaže u cijelom tom procesu od početka do kraja. To smo E, to smo ostvarili tako što smo imali 21 zaposlenika 2015. godine, a 2017. godine e, smo ih imali ukupno 54. I na taj način smo uspjeli postati centar za e, pružanje informacija. I to u oba smjera. Isto tako je važno napomenuti da se te poteškoće da treba smanjiti e, troškove i pojednostavniti postupak. Drugo, smanjiti broj indikatora i treba ih prilagoditi specifično. Treba smanjiti e, troškove i pojednostavniti postupak. Drugo, smanjiti broj indikatora i treba ih prilagoditi specifičnostima regije. O tome smo već čuli jutros, jutros nešto. Treće, operativni programi moraju biti fleksibilniji, moraju se s vremenom prilagođavati i trebaju se mijenjati dakle s vremenom s, e, obzirom na regionalnu stvarnost. E, stvari su se ubrzale prilagođavati i trebaju se mijenjati dakle s vremenom s, e, s obzirom na regionalnu stvarnost. Stvari su se ubrzale u odnosu na primjerice 2014. godinu i e, i svakom slučaju dakle treba osigurati veću fleksibilnost tih programa i treba koncentrirati e, tematske ciljeve kako bismo omasovili korištenje europskih fondova a isto tako treba povećati e, vidljivost europskih sredstava tu je još jedan element koji smatra se ublaže kontrole kontrole su naravno nužne ali cilj je da se stvori odnos e, povjerenja između nositelja projekata i regije i europskih institucija i e, taj odnos omogućuje smanjenje razine kontrole. E, sada se provodi od korisnika sredstava i mislim da je to jako štetno za odnos koji možemo izgraditi s Europskom unijom. Stoga e, predlažemo konkretne mjere kako bismo ostvarili tu simplifikaciju, a to je e, e, provoditi te kontrole. I na taj način treba provoditi blaže kontrole i e, nasumične kontrole. Naravno, uvijek treba postaviti kontrola, radi se o javnom novcu, ali mi mislimo da ih možemo na neki način ublažiti, da one moraju, mogu biti nasumične, te e, vidi ako netko se ne drži pravila. I isto tako e, tu su i interne prepreke koje smo otkrili tijekom ovog projekta konzultacija E, i postoji niz primjera koje ćete moći vidjeti u našem izvješću e, e, od, od podnositelja zahtjeva se traže, traži previše podataka i treba vidjeti koliko je to E, neproduktivno. Ne 32 zajednička inicijativa, još dodatnih 12 indikatora za projekte koji se odnose e, na zapošljavanje mladih. Dakle, to je jako ruralnim područjima koji žive u jednoroditeljskim obiteljima i tako dalje. I e, ponekad mi isto tako želimo projekte koji bi pomogli beskućnicima i mm, recimo e, ponekad se traži jedan od kriterija za pružanje pomoći da, da oni navedu adresu. Sasvim je jasno da je apsurdno tražiti od beskućnika da to e, učini. Dakle, želimo projekte koje recimo e, pomažu ženama koje su žrtve obiteljskog nasilja i te žene kada pobjegnu iz svojih obitelji e, moraju dati adresu, a programe za osobe koje su e, su u zatvoru i za koje se pokušava osigurati e, edukacija, tu su isto tako određene prepreke koje treba izbaciti razmišljamo dosta o budućnosti kohezijske pomoći i to uz pomoć oba fonda. Predlažemo ublažavanje kontrola i trebamo manje indikatora, e, više fleksibilnosti u njihovoj provedbi. I treće, predlažemo da se e, uvede e, načelo programiranja da su za to sposobna. E, kohezijska politika je duša europskog projekta. Svaki dan pokazuje da odgovara na važne potrebe i regija i teritorija i europskih građana i to nije za i treba ukinuti. Ona odgovara na potrebe Europe koju treba dalje dograđivati. Radi se o konkretnoj Europi, Europi koja počiva na svojem teritoriju. Regija Ile-de-France je spremna pomoći vam gospodo i gospođe eurozastupnici u izgradnji te nove Europe. Hvala. Hvala na ovoj veoma zanimljivoj prezentaciji i hvala vam na ovom e, pisanom e, dokumentu o budućnosti kohezijske politike koju smo dobili od vas. To će nam biti od velike pomoći i nadam se da isto to vrijedi i za raspravu. Tako da evo sad otvaram e, raspravu pa ću prvo dati glas odbora regija koji želi početi. Nemam popis gospodin Fan Nistaroj. Hvala na ovim informacijama na osnovu vaše analize zapravo na neki način skačemo na zaključke možda malo prebrzo. Da, e, sad se pregovara i o VFO-u i o drugim e, odlukama koje treba donijeti. No imam jedno pitanje upućeno i profesoru Rodriguesu. Mi sada imamo u našim kategorijama e, regija imamo manje ili više razvijene regije. No imamo i drugi e, kut gledanja. Govorite o ovoj zamki srednje razine razvoja, to mi je malo teško. Dakle, ovo je zaista drugčiji način da se e, gleda na BDP. Mi to gledamo na drugčije načine, drugčije kriterije. Imate li ikakvu ideju sa svim ovim što znate kako nam to može pomoći da bolje klasificiramo ove stvari u sljedećem razdoblju. I e, obraćam se i drugim sudionicima. E, može li nam obrazovanje omogućiti da da osmislimo bolje kriterije na europskoj razini, možda čak i na regionalnoj ili operativnoj razini, ako su teritorijalne razlike tako velike. Možete li nam pomoći? I moja posljednja primjedba je, zaista mi je drago e, čuti ovo što je rekla predstavnica Ile de France e, vezano za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Ako pažljivo slušate što kaže Europska komisija, tamo ljudi kažu da e, socijalni fond nije ispunio svoj cilj, RDF. Moje mišljenje kao i vaše ali trebali bismo imati više činjenica koje će pokazati da postoji ta sinergija koja omogućava gradovima, socijalnim partnerima i tako dalje, da iskombiniraju ta sredstva u ulaganjima i u socijalnoj pomoći, edukaciji i tako dalje. E, drago mi je čuti ovo što ste rekli, ali možda nam možete dati još neke dokaze, zato što dokazi su nam jako važni, bit će nam potrebni u ovim mjesecima koji su pred nama. Hvala. Gospodin Žolo, hoćete li sada javiti za riječ ili hoćete e, iznijeti neke završne primjedbe? U redu, izvolite. Treba smanjiti razlike, što je njen prvi cilj, već isto tako i anticipirati varila. Kada je riječ o Europskom socijalnom fondu, dakle vi ste naglasili važnost e, hvala. Thank you very much, madame. Hvala. E, gospođo Bresto, imate riječ. Hvala. Ono, hvala, predsjedavajuća. Ja se također želim zahvaliti izvjestiteljici na ovim vrlo zanimljivim prijedlozima, jer tu vidimo kako kohezijska politika kako bi se ona trebala razvijati. Ona bi se trebala više možda nazivati kohezijskom i razvojnom politikom, jer e, često smo spominjali konkurentnost, ali mislim da razvoj i konkurentnost trebaju ići ruku pod ruku. Ako imamo takve regije u Europi koje su manje razvijene, e, zamci srednje razine razvoja koje se ne događa samo u EU nego i u zemljama u razvoju. One ulažu u svoj razvoj, ali isto tako tu je i prednost da mogu odmah započeti sa ulaganjima, sa novim tehnologijama, razvoju, one ulažu u svoj razvoj, ali isto tako tu je i prednost da mogu odmah započeti sa ulaganjima, sa novim tehnologijama, i Dakle, imamo problema sa modernizacijom proizvodne industrije. Načelno se radi o konkurentnosti Europe naspram drugih regija, dakle to se ne odnosi samo na manje razvijene regije EU, već i e, na regije koje su zapale u zamke srednje razine razvoja. I stoga je jasno što se tu predlaže u ovom izvješću osim toga, jasno je još nešto. Pri tome moramo imati na umu kohezijsku politiku, ali i Junkerov plan kako bi mogli potaknuti ulaganja. Jer na taj način možemo koristiti različite financijske instrumente. Zatim imam još jednu napomenu vezano uz regije koje se nalaze u ovoj zamci srednje razine razvoja, kao što je Žinoto već e, e, rekao, najveći izazov pri tome je jedan veliki problem koji je predstavio i dr. Rodriguez. On je tu uputio na vrlo zanimljive stvari. Dakle, kada je riječ o kohezijskoj politici, moramo se usmjeriti na ono što se dogodilo u prošlosti kohezijske politike. Regije su vrlo različite i na koncu nismo uveli nikakve novine, to treba jasno reći. Dakle, nismo uspjeli potaknuti regije na razvoj. I svaki put kada Europskoj uniji pristupi još jedna siromašnija država članica, onda možete premjestiti proizvodnju u tu državu, jer poduzeće ostaje u Europskoj uniji jedino što premješta proizvodne pogone u jednu siromašniju državu unutar Europske unije ili izvan Europske unije. I stoga trebamo razmisliti o tome kako ćemo rješavati takve probleme, moramo ih pravovremeno rješavati. I ne smijemo ignorirati probleme koji nastaju u regijama jer tu se radi o nepoštenom tržišnom natjecanju. Dakle, treba utvrditi ko je odgovoran za takvu situaciju. Moramo se pobrinuti za to da se suočimo sa unutarnjim napetostima unutar Europske unije i njih nekako moramo pokušati uskladiti. Dakle, Europska komisija ovdje mora razmotriti će biti ključni faktor idućeg programa, jer upravo u ovom području leže razumjeti što se događa u urbanim područjima, ali ne smijemo zaboraviti da od regije ili najudaljenije regije. One ne smiju biti marginalizirane. Dakle, moramo imati čitav spektar instrumenata, diferencijaciju. Trebamo imati na umu i ostatak teritorija, dakle ovih 80%. Dakle, moramo teritorije, dakle njih ne smijemo Hvala, e, hvala gospodin Olbricht. Da, ispričavam se, e, nisam e, bio tu dok su govorili svoji izlagači, ali imam pitanje za gospodina Zubera koji je velik stručnjak u Poljskoj, jer evo sada govorimo o različitim uvjetovanostima, odnosno uvjetima u kohezijskoj politici. To su, dozgleda se ovaj sustav kofinanciranja e, koristi kao stimulativna mjera Znam da neke države članice žele smanjiti sufinanciranja kako bi zaštedjele novac iz kohezijske politike, ali vi e, želite da se to koristi kao stimulativna mjera, prema tome molim vas da samo nam to objasnite. Hvala gospodine Omrži, e, dajem vam riječ. Merci Puno hvala. Mi ćemo pregovarati o kohezijskim mjerama i tu treba ono što je do sada provedeno na perifernim regijama, u perifernim regijama, predstavlja početak jednog novog pristupa, pristupa kojeg bismo trebali zadržati u regionalnoj politici, u posebnosti tih regija. Zatim druga stvar, nejednaka razvijenost mi smo se odlučili u posebnosti tih regija. Zatim druga stvar. Nejednaka razvijenost. Mi smo se odlučili, a regija Ile-de-France je primjer. Jer i unutar jedne regije, same regije, stope nezaposlenosti ekstremno visoke isto kao i u nekim perifernim regijama. I naravno tu imamo problema sa ulaganjima i tako uvjetima. Možda bismo trebali e, raspraviti još jedan o kriterijima. Mislim da je to vrlo zanimljivo i sve ovo navedeno onda treba uzeti u obzir. Zahvaljujem na predstavljenim informacijama, ali mislim da je sada pravo vrijeme da se... ...kohezijske politike. Htio bih prokomentirati nekoliko stvari i postaviti nekoliko pitanja. Kao prvo, ova zamka srednje razine razvoja u regijama, zašto regije upadaju u tu zamku i je li moguće protiv toga se boriti? Čuli smo također da kohezijska politika mora biti usklađena sa regionalnom i lokalnom politikom. i Mislim da posvećivati regionalnom aspektu kohezijske politike kako bismo omogućili bolju koordinaciju i bolju usklađenost na svim razinama. Jer neki puta države članice e, su, pokazuju dobar rast politikom. Još jedna stvar je ova dobro upravljanje na više razina. To nije tema o kojoj mnogo razgovaramo. Ti su, naravno, ta su načela veoma važna i moramo ih primjenjivati, ali možda bismo trebali više naglasiti državama samo formalno e, primjenjuju neke stvari, a onda to dovodi do povećanog e, administrativnog opterećenja, a ne dovodi do nikakvih stvarnih poboljšanja. Još jedan problem su ovi e, džepovi siromaštva u bogati. Zašto oni postoje ako je ova regija tako bogata? Oni bi trebali biti u stanju riješiti taj problem. E, e, možda oni ne žele sudjelovati u tim programima i tim projektima, ja mislim da bi tako jedna bogata regija trebala moći riješiti svoje interne probleme. Još jedna tema koja nije oporezivanja na razlike između država članica i e, sve veći e, taj e, jaz. Mislim da je to veoma važno zato što porezni sustavi mogu privući kompanije u jednu e, državu. Hvala, gospodin Musko, imate riječ. Hvala gospođo o sadržajnim izlaganjima i nadam se da će nam to na neki način pomoći da nađemo rješenja za probleme s kojima se suočavamo. E, ima nešto zajedničko u svim izlaganjima. Stalno govorimo o pojednostavnjivanju, o fleksibilnosti, o povjerenju i o razlikama između teritorija unatoč razlike između područja. I nadamo se da ćemo svi mi, uključujući i izvjestitelja i odbor, uspjeti dati konkretne odgovore za kohezijsku ili kontinentalnim područjima da pomognemo najbolje što možemo našim građanima i nadam se da će nam naše razmišljanja pomoći da iznađemo nova rješenja za probleme koje susrećemo na našim područjima. Hvala. Thank Hvala. A sada gospođa Malo zahvaliti svim govornicima na zaista izvanrednim prezentacijama. E, kolege su već e, postavili mnoga pitanja, tako da ću se ja fokusirati samo na naciju, vertikalnu i e, horizontalnu sa drugim politikama, dakle vertikalno unutar različitih razina vlasti, znači europska nacionalna regionalna, također tražite da se osnaži načelo partnerstva, i tu bih e, htjela postaviti ovo pitanje. Što po vašem mišljenju može e, u budućnosti bolje osnažiti e, te politike? Dakle, uloga pametne specijalizacije. Zato što mi to povezujemo u ovom momentu samo sa nekim konkretnim prioritetima koji možda jesu prioriteti, ali to načelo pametne specijalizacije bi nam moglo omogućiti da uvedemo bolju koordinaciju urbanog, ruralnog i svega onoga e, što je ovdje navedeno. Znači, Dakle, ne samo ovo načelo e, više razina e, vlasti, nego da se tu uključe i različiti dijelovi društva, različiti, različite kategorije građana. Dakle, u tim nastojanjima da se definiraju prioriteti i da vidimo koji su naši potencijali. Dakle, to je jedna stvar, a druga stvar je što se tiče ovoga što ste vi e, rekli kako bolje pozicionirati urbane potrebe. Mi smo uveli jedan novi instrument, to je pilot projekt, dakle integrirani teritorijalni e, ter, teritorijalno ulaganja. Da li mislite da bi se to moglo integrirati na neki način, e, da se na neki način cijela politika preobliči i da se na taj novi instrument e, stavi veći naglasak, dakle da se na neki način sve to e, osnaži. Hvala. Thank you very much, Mr. Hvala gospodine Bogović a usredotočit ću se na imigraciju unutar Europske unije jer mislim da se danas da ono štati, inače će nas to u budućnosti skupo koštati. Radi se o e, je migracija iz ruralnih u urbana područja. Prema projekcijama 80% e, populacije će za nekoliko godina živjeti u gradovima, a to će također predstavljati problem. Pa me zanima kako vi o tome razmišljate u okviru pripremnih aktivnosti u, u okviru digitalizacije svi smo svjesni da digitalizacija raskoraka između urbanih i e, urbanih i ruralnih razvoja raz, e, područja politikama koje se odnose na stručno usavršavanje politikama koje se odnose na borbu protiv nezaposlenosti dakle na koji način želite osigurali e, bolju koheziju u europi hvala puno hvala gospođa predstavnica Ile-de-France je govorila o određen, jednom problemu koji je prisutan, a to je problem kontrole. Rekli ste da postoji pet nivoa kontrole i da je to previše. E, bio je tu jedan kolega prije e, dva mjeseca, mislim da je on bio nadležan za regiju Auvergne. On je govorio o istom problemu i on je pokazao e, to putem konkretnih primjera o, govorilo se o koliko kontrola se provodi e, u okviru jedne godine i to je bilo stvarno suludo. Dakle, moje pitanje je jednostavno. Koje nivoje kontrole bismo prema vašem mišljenju mogli ukinuti? Dakle, koje su to razine kontrole koje nisu potrebne da bi kontrola koja se provodi e, bila dovoljna? Dakle, gdje je višak? Hvala. Thank Hvala, gospodine Howard, izvolite. Biću kratak. Nekoliko sam puta spomenuo kada se govorilo o oko e, regionalnoj politici, govorili smo o džepovima siromaštva u bogatim regijama i kao što je već rečeno, e, jutro sam na Facebooku pročitao da britanske regije e, upravo se s time suočavaju. Dakle, unutar gradova postoje džepovi siromaštva. Iak, čak i kad se radi e, o izrazito e, bogatim gradovima poput Londona, dakle, ima, jedan od, ja, ima jedno od najvećih stop uh, divergencija umjesto konvergencije. Mislim da to nije nešto što je jedinstveno za Ujedinjeno kraljevstvo. E, postoji inflacija bogatstva, e, prije svega u regijama glavnih gradova i e, to treba riješiti dobrim upravljanjem na razini regija. Naravno ne mogu govoriti o nikome drugome, ali u Ujedinjenom kraljevstvu upravo lokalne vlasti i regionalne vlasti su izgubile na važnosti zato što i zapravo su regionalni akteri izgubili važnost. Ne mislim nužno da je na Europskoj uniji da intervenira kada nacionalne vlasti tu dožive neuspjeh, ali ja e, koju, iz koje ja dolazim ima broj stanovnika kao Austrija i BDP Danske. Dakle, radi se o velikoj regiji i naravno tu postoje e, e, velike razlike. Jedan dio regije ima BDP od 141%, a drugi 75% europskog prosjeka. i potrebne su pametne regionalne investicije, a najčešće se to odnosi na investicije u e, prometnu i telekomunikacijsku infrastrukturu, to nije slučaj samo s mojom regijom, a takva i do toga da te regije zaostaju za građevi, gra, gradovima. veći dio regionalne politike treba se usmjeriti na regijama treba biti važno, pogotovo... onim redom koji su izlagali odgovore na pitanja. Zamolit ću vas samo da se držite e, vremenskih ograničenja, znači imate... Hvala e, gospođo e, predsjednice. Naravno neću moći se pozabaviti svim ovim pitanjima, fokusirat ću se na tri glavna područja jer većina pitanja dolaze upravo e, iz tih područja. Jedne, se tiču te zamke srednje razine razvoja, to, to nije novi fenomen, Dakle, pozabavit ću se time. Onda ću govoriti o klasifikaciji, kako ona utječe na ishode politika, a onda ću se pozabaviti nekim konkretnijim opcijama vezano za to što se može učiniti. Dakle, počet ću e, s ovim. Da li je zamka srednje razine razvoja samo jedan fenomen e, nešto što raste ili samo negdje. E, postoji već dugo, ali sada je sve prominentniji taj fenomen zato što vidimo s jedne strane da gospodarski rast i razvoj e, tokom protekle tri desetljeća u Europi se sve više koncentrira s jedne strane na najdinamičnije gradove i regije u Europi i često je to e, se radi o glavnim gradovima država. Većina glavnih gradova država u Europi od 28 država, 26 glavnih gradova tokom proteklih 25 godina u prosjeku imaju višu stopu rasta nego što je to prosjek za države u cjelini. Često se radi o najdinamičnijim dijelovima. Sta Poljska posebno, ali Če, Slovačka pa i Rumunjska. Dakle, mnoge manje razvijene e, države koje su e, krenule od niže razine sada se razvijaju. No, problem je u sredini negdje. Imamo regije koje e, su već dobile potporu, ali 10 ili sto godina su bili pokretači industrializacije Europe, a sada vrlo često im je potrebna potpora. Dakle, to je fenomen e, koji raste zato što imamo te dvije vrste regija koje sada imamo regije koje, kod kojih dolazi do konvergencije, a imamo ove manje. U sredini imamo taj klub e, konvergencija, dakle regije kod kojih je došlo do e, tog pada aktivnosti i one koje su e, rasle, došle do određene razine i bez potpore ne mogu rasti dalje. A što se tiče klasifikacije, mislim da e, u ovom momentu je ta klasifikacija imamo e, zapravo klasifikaciju koja je upravo na tome zasnovana. Ovisno o ciljevima možete mijenjati klasifikaciju, no ne radi se toliko o klasifikaciju. Puno je važnije to što učinite sa klasifikacijom. Ako imate te manje razvijene e, dijelove, onda bi trebalo na njih koncentrirati. Ne dobivaju toliko novca iz Europe, ali nacionalno dobivaju puno novca. I e, već u većini e, europskih zemalja imamo sektorske politike, a ne teritorijalne inovacijske politike koje postoje u većini zemalja Europske unije su koncentrirane i e, idu na koje su upale u tu zamku srednje razine razvoja koji imaju ogroman potencijal i u toj percepciji zaista oni mogu tvrditi da ih je napustila i Europska unija, ali i njihove e, vlade. Dakle, ne radi se o solidarnosti. Solidarnost je važna, Radi se zapravo o zaštiti vlastitog interesa i priživljavanju Europske unije e, u sve integriranijem i konkurentnijem svijetu. Znači, ne 80% regija, ali sad vidimo da čak i unutar te zamke imamo e, dvije vrste regije. Koje mjere su moguće? Jedna je povezana sa institucijama. Ako uzmete ove slabije razvijene e, regije, tradicionalna mješavina politika, znači imamo ulaganje u infrastrukturu, vještine, inovacije. U mnogim tim regijama sa srednjom razinom dohotka, e, ako radite stalno iste stvari, u jednom momentu nećete ništa postići. Možete uzeti primjer e, Španjolske Portugala, sam Španjolac, možete ulagati E, sve više novca na taj način u Španjolski Portugal i ništa se neće dogoditi. Poljsku, dakle, e, moramo paziti da se te stvari ne dogode, da oni ne upadnu u to zamku. Dakle, ako imate e, loše institucije, one sprječavaju da se bolji profit izvuče iz ulaganja u infrastrukturu, ali također oni sprečavaju i bolji povrat ulaganja u vješta, usta, uska grla infrastrukturna koja sprečavaju e, razvoj e, tih, e, razvoj, odnosno ostvarenje potencijala tih regija, ne samo u Španjolskoj dakle koji će omogućiti ljudima e, gdje žele generirati to bogatstvo. Ne radi se o formalnim vještinama, dakle edukacija, primarno, e, srednje i visoko obrazovanje. Ne, radi se o cjeloživotnom obrazovanju koji će omogućiti ljudima koji se nalaze u teškoj situaciji, primjerice teško će naći u istočnoj Njemačkoj ili južnoj Italiji posao, da oni sami stvore radna mjesta za sebe ili da u bilo kojoj firmi mogu e, naći posao bilo u lokalnim firmama ili u nekim firmama bilo drugdje ili vanjskim firmama. Dakle, ako e, primjenjujemo iste politike koje smo provodili do sad, e, u, naravno regionalna politika se dosta promijenila i to u pravom smjeru, ali ako isti naglasak nastavimo stavljati na regije koje su u različitim uvjetima i ako ne dijagnosticiramo situaciju dobro, onda ćemo naprosto e, ulijevati novac, a imat ćemo iste probleme i nećemo imati praktički nikakve rezultate. A nismo u situaciji da e, tratimo novac uludo ga trošimo, moramo zaista maksimalizirati povrat e, na uloženo, tako da e, dobrobit ljudi koji žive u tim regijama u Europi, da se i ona isto tako maksimalizira. Hvala. Da, hvala. Htio bih se fokusirati na neka od e, pitanja koja su postavljena. Interesantno je vidjeti da neke od primjedbi se odnose na socioekonomske izazove u urbanim regijama. A to mi omogućuje također da naglasim da e, ti socioekonomski izazovi u urbanim područjima su zaista najkompleksniji. U kohezijskoj politici postoji snažna tendencija da se ulaže u infrastruktura, ali mislim da socioekonomska dimenzija je ponekad kompleksnija i zahtjeva snažniju podršku iz kohezijske politike. I mislim da zaista trebamo e, prebaciti naglasak e, na taj način da se e, sredstva troše i na rješavanje tih socioekonomskih izazova koje utječu na samo tkanje našeg društva. Što se tiče ovih dvije tema koje smo spomenuli, to su imigracija i siromaštvo bolje je zapravo umjesto migracija govoriti o mobilnosti, dakle i unutar Europske unije jer treba spomenuti da postoji ta mobilnost e, radne snage sa e, juga na e, sjeverozapad i sa istoka na zapad. Mobilnost kao takva se može razjasniti samo E, na taj način da postoji teritorijalna nejednakost u Europi jer da ima više radnih mjesta, da je bilo radnih mjesta u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj, da je bilo manje mladih talentiranih ljudi, e, dakle oni bi, manje njih bi odlučilo potražiti sreću drugdje. Znači moramo paziti na e, te zapravo kako riješiti taj problem odljeva mozgova, e, otvara, treba otvarati radna mjesta i e, baviti se inovacijama upravo u tim regijama. Vidim da su neki zastupnici naglasili da je interesantno vidjeti da ti džepovi siromaštva u urbanim regijama da ne dolazi do poboljšanja i posebno u 15 zemalja Europske unije, ovih starih, da su razine siromaštva više nego što su bile prije financijske krize. A u ovih 13 zemalja je situacija drugačija. E, džepovi siromaštva su uglavnom e, koncentrirani u ruralnim područjima, ali i u nekim gradovima dolazi do sve veće stope e, siromaštva u ovim starim zemljama, dakle sjever, na sjeverozapadu Europe situacija je takva da e, ti džepovi siromaštva su uvijek e, postojali u gradovima i to pokazuje također kako je e, teško i kompleksno riješiti taj problem kao što je situacija takva da ti džepovi siromaštva su uvijek postojali u gradovima i to pokazuje također kako je teško i kompleksno riješiti taj problem kao što je spomenuto. Kolega iz Velike Britanije je spomenuo da tu postoji taj efekt ekonomskog uspjeha urbanih regija koje rastu, posebno oko glavnih gradova u cijeloj Europi i to naravno onda e, utječe i na razinu siromaštva. Povijesno gledano oni privlače imigrante iz drugih zemalja, imigrante i izbjeglice koji se uglavnom e, u tim e, većim gradovima naseljavaju. I to isto tako zahtjeva da imamo pristup koji će se temeljiti i na mjestu i na ljudima. E, trebamo imati te strukture gdje će zapravo moramo vidjeti gdje se koncentriraju e, ta područja sa gdje je velika stopa siromaštva. Dakle, ti socioekonomski izazovi, ja bih rekao da zaista to zahtjeva e, cijeli, da kombiniramo sredstva iz raznih fondova kako bismo riješili ta područja mm, jer se radi o zaista kompleksnim e, višestranim problemima zahtijevaju taj e, preko međusektorski pristup e, da se sva ta politika objedini jer imamo zdravstvene probleme, slabu mobilnost, nezaposlenost koja se prenosi s koljena na koljeno, znači vrlo kompleksna situacija i kako riješiti te kompleksne situacije. To nije lako, ali e, vidimo da e, je e, da su ta sredstva dakle ova integrirani teritorijalna ulaganja koja se koriste u Poljskoj da je to nešto što je bilo jako uspješno a pogledat ćemo kakva je situacija u Njemačkoj. Bilo bi interesantno vidjeti u kojoj mjeri ti ITI-ovi mogu e, se pojednostavniti kako bi omogućili e, državama da ih bolje iskorištavaju. Eto, to je sve što imam za reći. Usredotočit ću se na dva pitanja. Prvo pitanje čini se tehničkim, ali nije. Radi se o pitanju sufinanciranja a, koji se koristi kao poticaj. Na kraju priče e, uvijek se raspravlja o proračunu i novcima i sličnome, ali ja nisam mislio zapravo raspravljati o stvarnoj stopi sufinanciranja, već mislim da je bitno organizirati sustav na način da se sufinanciranje može koristiti kao alat da se podrži dio politike za koji želimo da postane dio nove kohezijske politike. Na što mislim? Na ako govorimo o integriranom pristupu i ima čuli smo ovdje da postoje poteškoće vezane uz uh, uh, suradnju SF-a i RDF-a pa zašto ne bismo organizirali sustav na način da kada podnositelji predlažu projekte koji uključuju i ERF i ESF, tada je već, već sada je stopa sufinanciranja manja nego što bi bila kad, kad bismo zbrajali pojedinačno te stope financiranja za svaki pojedini fond. Znam da je to teško, ali to treba vidjeti u kontekstu o kojem sam govorio, a to je da postoje jedinstveni skup, jedinstvena pravila i na taj način bi se to riješilo zato što bismo u kombiniranom projektu imali i niže kombinirane stope i to bi bio poticaj za takve projekte ne da se cesta gradi odvojeno od e, projekta kojim se traži potpora ljudskim e, resursima imamo e, SF koji sjajno funkcionira u Poljskoj a i on osigurava nove vještine ljudima i tako dalje, ali ti ljudi ne mogu e, naći posao kao što ste rekli jer oni migriraju. Tako da imamo vrlo učinkovitu socijalnu politiku koja se financira iz ESF-a, ali na kraju priče regije ne, nemaju koristi e, od toga. Mogu vam dati još jedan primjer. Na primjer, ako govorimo o i tima. Zašto ne dati poticaj za suradnju između različitih tijela ko uključuju i javne i privatne partnere i to se može koristiti kao e, poticaj ako uspijete izgraditi takav sustav suradnje ne samo između javnih vlasti, tijela javne vlasti već i s drugim partnerima tada možete dobiti više ili manj, veću ili manju stopu sufinanciranja, ovisno iz koje perspektive gledate. I e, treći jedan vrlo jednost, e, e, treći jednostavan primjer odnose se na to da postoje različita pravila za Europski fond za strateška ulaganja i e, ESF. Ako dakle postoje i, niz projekata unutar e, kohezijske politike koje imaju jasnu dodanu vrijednost zašto da smo svi zadovoljni tim konceptom naše regije na nacional, dakle na nacionalnoj razini smo pripremili strategije ali sada se pokazalo da nije ključno pripremiti sjajne strategije već ih doista provoditi i koristiti kao eh, alat za upravljanje, a ne samo eh, referentnu točku. Dakle, imate strategiju, već to trebate koristiti da biste organizirali sustav provedbe. Toga treba napraviti u tom smislu. Hvala. Koji izlaze iz današnje rasprave. Iz, a tu je i pitanje um, ublažavanja kontrola. Kad je riječ o dokazima, radi se funkcionira, što funkcionira možda slabije, da vam ilustriramo jer mislim da je to jako važno da vam pokažemo koliko su doživjeti to iskustvo iz prve ruke. E, gospodin Žulo je postavio pitanje vezano uz SF i mi imamo određene zabrinosti u tako doživjeti to iskustvo iz prve ruke. E, gospodin Žulo je postavio pitanje vezano uz SF i mi imamo određene zabrinosti u tom smislu. Radi se o vrlo velikom fondu i mi smo jedina francuska regija e, gdje su fondovi iz ESF-a e veći nego iz RDF-a. E Zato što to odgovara problematici koja je specifična za regiju Ile-de-France regije. Isto tako pazimo na to. O tome nismo danas govorili, ali u svakom slučaju ESF se puno potrebama malih struktura. Prije svega mislim na udruge koje ne trebaju zajmove niti bankovna kredit za većom tematskom koncentracijom, ali sam isto tako e, treba ublažiti kriterije, odnosno možemo financirati velike projekte zato što ne odgovaraju e, tom okviru učinkovitosti, odnosno rezultata i mislim da trebamo razmisliti E, zatim je tu europska kontrola, u svakom slučaju puno je tu kontrola u jednoj rečenici. Reti, uključujući i u fazi kontrole, treba dati regijama. U svakom slučaju e, upravljačkim tijelo i dodatne napore i rad, ali u svakom slučaju ono što želim reći da mislim da bi bilo koherentno i logično da ukine ili ne ukine ta nadležnost e, regija. E, I to mislim, pritom mislim e, na kontrolu kada se radi o europskim fondovima. Osim pojednostavnjivanja, ono što je jako važno, a to naravno nadilazi samo e, kohezijsku politiku, a to je da, po, da na neki način date smisao politici treba biti koherentan i u provedbi. Govorimo o efektu poluge i ja vas uvjeravam da e, bi to bilo dobro i za korisnike, a samim time bi i u njihovim glavama moći doći. Hvala svim govornicima, hvala i odjelu za politike na vrlo zanimljivoj radionici. Sada prelazimo na sljedeću točku. Hvala, bit ću vrlo kratak. Ja sam Luis Dextra, ja sam urednik kohezijskog izvješća, doista sam uživao u svim izlaganjima i komentarima nešto što je jako važno, što trebamo istaknuti i u kohezijskom izvješću. Htio bih istaknuti dvije stvari u vezi s tim. Prvo, ne radi se o razlici između urbanih i ruralnih područja. Naravno, postoje i e, gradovi koji su u toj zamci. Neki postižu dobre rezultate, ali možda onih područja o čemu se već ranije govorilo. Također bih htio istaknuti da kad je riječ o zamci srednje razine razvoja, iz naše perspektive e, radi se o područjima gdje ekonomski e, razvoj nije kontinuirani glatki proces, već postoje kvalitativni skokovi i e, istovremeno mnogo i isto tako i pristup kreditiranju. Dakle, kad je riječ o tim regijama srednje razine razvoja, oni, za njih je potreban koordinirani pristup kako bi e, pristupili aktivnostima koje su više vrijednosti koje su u tom smislu treba poboljšati upravljanje, e, poslovnu klimu, isto tako u tom smislu treba poboljšati upravljanje, e, poslovnu klimu, isto tako imati koristi od njihove veće dinamike. Slažem se isto tako s onim što sam čuo danas, a to je da mnogi, e, mnogi od njih, mnogi gradovi su motori gospodarskog e, razvoja, međutim ne svi. E, u nekim gradovima stanovništvo, broj stanovnika se smanjuje, a i u velikom broju gradova postoje i džepovi siromaštva i to je sve nešto što trebamo uzeti u obzir kad razgovaramo o kohezijskoj politici. Kad je riječ o teritorijalnoj dimenziji, mislim da je to važan aspekt. Pokušali smo se organizirati u prošlosti na različit način. Čuo sam i pozitivne riječi podrške, ali i kritike o prevelikoj kompleksnosti. I e, mi se nadamo da ćemo u budućnosti osigurati fleksibilni okvir koji će omogućiti da se e, politika usmjerava tamo gdje je važno i e, prilagoditi prioritete sukladno potencijalu različitih područja. Slažem se s gospodinom Zuberom da e, da se radi o sve finijoj razlici između pojedinih područja gdje postoje i uspješna područja gdje se nalaze ti mali dijelovi siromaštva. Kad je riječ o kohezijskoj politici, mislimo da se trebamo pobrinuti da e, regije trebaju same odrediti e, područja na koja treba usmjeriti pozornost. I na kraju bih htio reći nešto o sustavu upravljanja i kontrole. Drago mi je da ste primijetili da e, umjesto simplifikacije o kojoj smo govorili zadnjih 20 godina. Hvala eh, predsjednice, hvala što ste me pozvali i dali mi dovoljno vremena da, da kažem nešto o ovom eh, mišljenju. Ja sam eh, dograđenik u jednoj maloj općini u Češkoj na granici sa Češkom i Poljskom. Samo trenutak, e, zamolit ću ljude koje napuste e, prostori, koje napuštaju prostori da to čine u tišini, zato što nastavljamo s radom. Thank you for the... Hvala što ste e, bili tiho. Dakle, ne samo da sam e, profesionalno uključen u razvoj prekogranične suradnje, nego i osobno ja sam e, osoba koja živi na granici. E, evo odakle sam, to je veoma važno za kontekst. Dakle, ovo je sjeverni dio Češke i tu imate Donju Šlesku u Poljskoj i dio Njemačke koji je bio u istočnoj Njemačkoj. To je područje koje je opterećeno prije rata je već došlo do okupacije od strane Njemačke i nakon rata svi e, Volksdeutscheri koji su tamo živjeli stoljećima su protjerani i došli su novi stanovnici. I dakle, odnosi na tom području su veoma teške. Zašto o tome govorim? Zato što ovi projekti od građana za građane su nam pomogli da prevaziđemo tu e, povijest i pokazalo se da su to odlični i učinkoviti instrumenti koji omogućuju kvalitetnu suradnju i zaista vidim ja osobno odličnu dodanu vrijednost. I evo nekoliko primjera <clears throat> tih projekata. Europera, Omladinski orkestar, e, zapravo e, ravnatelji muzičkih škola iz tih tri zemalja su se okupili i njihovi najbolji e, učenici i svako ljeto se okupljaju u jednom e, kampu i zajedno vježbaju i onda im dođe e, profesionalni dirigent koji radi s tom djecom i onda održavaju koncerte. I kad vidite taj koncert imate djecu iz tri zemlje, ponekad uopće niti ne razumiju jezik ali e, razumiju se kroz glazbu i to je zaista jedan snažan, snažan instrument. Samo ću naglasiti, naglasiti što e, sam iznio u svojem mišljenju. Dakle, mi uvijek naglašavamo dodanu vrijednost koju donose ti projekti, jer mi želimo biti dio prekograničnih programa. U ovom momentu mi to nismo. Neki puta e, se time pomože, pomože razvoju tih većih projekata koji se financiraju i mi smo zapravo kao neka vrsta inkubatora za tu suradnju. Primjerice, e, izrađujemo male riječnike za policajce, tako da oni mogu zajedno e, voditi obhodnje i onda imamo i e, sve to se dakle sistematski radi imamo primjerice i tu autobusnu liniju koja prelazi granicu i također imamo projekte koje omogućuje da se nešto nauči u kulturi naših susjeda i primjerice djeca imaju kazali da i primjerice djeca imaju kazali i to također omogućuje te međuljudske kontakte i e, omogućuje stvaranje tih snažnih partnerstava koje zato što to je upravo za njih namijenjeno, to nije nešto što će ulagati ministarstva ili vlada, ne, to je upravo za civilna društva. Često se radi o vrtićima, školama, planinarskim društvima ili sportskim klubovima koji naprosto tu onda surađuju i proširuju tu suradnju. Primjerice se e, neka sredstva izvoje za neko područje, onda možete zaista se baviti upravo tim e, problemima e, koji su lokalne prirode i evo, samo što sam htio još reći vezano za tu dodanu vrijednost, to je izgradnja povjerenja. E, primjerice, e, slavili smo neke obljetnice, možda ćete se sjetiti e, one torte kojom se to proslavljalo, donji, naj, najniži nivo je bila povjerenja, povjerenje a povjerenje je ono što nam je potrebno i ovakvi projekti omogućuju da se e, među državljanima Europske unije e, promiče europska ideja i da se gradi to povjerenje. Dakle, to je dodana vrijednost takvih malih projekata. A sada e, hoću samo nešto kratko reći o pitanju decentraliziranog upravljanja. E, ti mali, mali projekti i projekti od građana za građane vidimo ih u e, otprilike jednoj trećini tih prekograničnih programa. Dakle, oni su dio nekih programa, ne svih. Vrlo često se radi o malim sredstvima e, koja se izdvajaju iz tog velikog programa i onda se oni decentraliziraju i daju regijama ili drugim prekograničnim strukturama Obično se radi od 2 do 15%, e, neki puta i 20%, ali uglavnom 5 e, do 10%. I onda se to daje ovim manjim područjima, tako da, na primjer, ako imate češko-poljsku granicu, koja je 350 granic, km duga, onda imamo te e, manje projekte koji e, su onda dostupni tim e, manjim podnositeljima zahtjeva. I ponekad imamo taj, taj krovni projekt i onda kroz taj krovni projekt e, se ti novci dijele. Dakle, to je to što sam htio reći vezano za prednosti tog decentraliziranog sustava projekte. Znači ove e, regije živati, onda će oni e, stupiti u kontakt sa njemačkim uredom i reći hajde idemo onda to sponzorirati, omogućiti ljudima da se e, bolje razumiju i onda možda čak poboljšaju taj njihov zahtjev tako da ima veće šanse da se novci odobre. I zapravo program koji je češko-poljski program, neke puta bih trebao putovati u, do tajništva tri i pol sata da se konzultiram ali e, e, do, do ove regije mi je 15 minuta potrebno. Znači geografski gledano je to puno e, pristupačnije, ali ti projekti su također puno se, je to sve pojednostavljenije, znači samo kažete što želite napraviti, imate taj jednostavan proračun koji iznesete i to je to. Dakle, program se na taj način otvara cijelom nizu tih podnositelja zahtjeva od nevladinih organizacija malih za ove e, programe prekogranične suradnje i kohezijske politike nakon ovog e, razdoblja. Dakle, govorimo o 5 e, do 10% od 3% koji se iz kohezijske politike dodjeljuje tim prekogranične preko suradnje. Dakle, to je malo e, ukorijenjeni u, e, propise, u uredbe, zato što u ovom momentu nisu tamo. Zapravo regije u suradnji s komisijom i uz podršku komisije stvaraju te fondove za male projekte, ali ne postoji e, pravna sigurnost u uredbi, tako da bismo mi htjeli da postoji, jedan... dakle, da se vidi da li postoji potražnja za tim na lokalnoj i regionalnoj e, razini. Ako ona postoji, mi bismo zaista htjeli potaknuti da oni postanu dio programa. Također bismo htjeli postići to decentralizirano upravljanje, zato što sam već vam rekao koje su prednosti tim novcima iz Fonda za male projekte. I e, mi bismo htjeli da ti projekti ostanu što je moguće jednostavniji dakle da imamo te, tu opciju pojednostavljenih e, troškova. I konačno e, posljednja rečenica mog mišljenja ono što mi želimo posjeći a to je da se koristi ESTA biti što je moguće biti kraći i evo sad sam spreman e, odgovoriti na vaše pitanja. Puno vam hvala. Hvala, hvala vam na ove prezentaciji. Ovi manji projekti su dio interega. Ali administracija je drugčija, dakle kao što ste objasnili cijela stvar je jednostavnija, bliža građanima, potencijalnim korisnicima. Možda ima puno e, prepreka za provedbu e, toga, a posebno je to povezano sa administrativnim kapacitetima. Ne znam, broširi na druge projekte koje ostvaruju tu prekograničnu suradnju i da li vi mislite da imamo dovoljnu sinergiju između tih e, malih i onda većih projekata koji se kasnaci, zato što ovi projekti od građana za građane su mali projekti. Ali imaju zaista ogroman učinak. I također se ostvaruje visoka efikasnost i zaista se dodaje vrijednost. U mnogim slučajevima Ovi mali projekti od građana do građana spajaju ljude, baš kao što ste nam vi to i objasnili u svojoj prezentaciji. Dakle, moje pitanje, zapravo istovremeno, svi znamo da financiranje za program Interreg je jako ograničeno i da je financiranje za o, povećanju e, financiranja za Interreg i općenito za e, sve te prekogranične i preko, odnosno regionalne programe suradnje. Moj osobni e, stav i stav odbora regija je naravno da. Mislim da ako pogledate ovaj diskusioni dokument vidjet ćete da bi to trebalo biti zaista glavni način gledate ovaj diskusioni dokument vidjet ćete da bi to trebalo biti zaista glavni način definiranja kako će se trošiti novci i e, osim Erasmusa nema e, jasnijeg primjera dodane vrijednosti na europskoj razini. Govorimo o koheziji, mi obično govorimo o BDP-u i tako dalje, ali mi smo zapravo sad također pomaknuli diskusiju da obuhvati kvalitetu života, a za kvalitetu kvaliteta života ovisi u velikoj mjeri o tome kakvi su vam susjedi. Ako vam je susjed loš, onda će vam život se pretvoriti u pakao. Ako imate dobrog susjeda, ogrom, odličnim ulaganjem koje ostvaruje, gdje možete ostvariti velik povrat i e, to je čak opipljivije e, e, poboljša financiranje prekogranične suradnje jer bi to tražilo također dovelo do toga da ti ljudi imaju više novca. Na vaše pitanje gospođo, prva dodana vrijednost, a to je da ti mali projekti funkcioniraju kao inkubatori za velike projekte. Ja partnerske odnose s ljudima koji su zaduženi za tu E, suradnju, onda ćete puno toga postići. Ako ne postoji to osnovno povjerenje, onda je jako teško e, e, stvara to povjerenje, kako upoznavaju se sa tim administrativnim sustavima koji se ponekad razlikuju od zemlje do zemlje, onda mogu ta iskustva i bolje. Evo, mogu samo dodati moje pitanje i zapravo to je u kontradikciji sa ovime što ste vi rekli Dakle, da bismo trebali više ulagati u intereg, e, po meni je problem u tome da mi previše ulažemo u administraciju. To puno previše košta i bilo bi bolje da nađemo nešto drugo. I uvijek ono što kažu je imate toliko malih projekata, i administrativnu strukturu na način eh, da se omogući da to konzistentnije funkcionira, da se ostvaraju veće sinergije. Tako da se stvarno vidi ta sinergija